Good Dobro jutro kolege, predlažem da počnemo zato što smo jučer tijekom poslijepodnevne rasprave ostavili jednu točku o kojoj nismo onda razgovarali, nego smo je za danas prebacili, a to je bila budućnost odnosa Evropske unije i zemalja AKP-a i poslije 2020. Prema tome predlažem da se onda vratimo na naš dnevni red i da prvo odradimo ovo što nismo, a nakon toga idemo sa redovnom točkom 8 kako je bilo predviđeno popisom trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva kod Ukrajine. Prvo ćemo raspravljati o Dakle, se vratimo na točku 7, kao što smo rekli, to je budućnost odnosa AKP i nakon 2020. kada prestane važiti ugovor iz Kotonua između tih država i EU-a. Taj ugovor iz Kotonua je bio osnova za odnose Evropske unije i zemalja EKP kojih je 79 i međutim koja je bila baza za sve odnose na svim područjima. Međutim sa izmjenom kompletnih globalnih uvjeta moramo se pitati da li će taj okvir, da li je taj okvir i dalje relevantan u svojem trenušnjem obliku i koje bi eventualno modifikacije bile potrebne. Rasprave o postkotonu razdoblju već su počele i ishod tih rasprava imat će dalekosežne sežne posljedice ne samo za zemlje AKP-a, nego i još šire za sve vanjske aktivnosti Europske unije. Sa našim mišljenjem mi ćemo pridonijeti jednom izvješću na vlastitu inicijativu koja je pripremljena u odboru za razvoj. Gospodin Kuzo, koji je naš izvjestitelj, ispričao se i nije mogao doći danas, pa bih sada dao riječ gospođi Lozin, koja će umjesto njega predstaviti nacrt mišljenja ovog našeg odbora. Izvolite, imate riječ, gospođo Lozin. Hvala lijepo, predsjedavajući. Nažalost, gospodin Kuzo, autor samog izvješća, nije mogao biti s nama zato što ima vrlo važne sastanke u Španjolskoj, pa još jedan puta molim za razumijevanje što je odsutan. Dakle, ovo mišljenje se odnosi na nastavak odnosa između Europske unije i država akp p-a i kako će oni izgledati na jednoj novoj osnovi i kako će dovesti do jednog potpuno ravnopravnog partnerstva to, to partnerstvo treba prvenstveno održive razvojne ciljeve Ujedinjenih naroda ispuniti, zatim e, treba ciljati na to da poštuje zaštite ljudska prava. Negativne posljedice ugovora o asocijaciji, o pridruživanju, dakle, podzemlja AKP-a su bile neprijeporne. Zbog toga je vrlo bitno da govorimo o novom strukturiranju tog partnerstva. Na tom mjestu bih dala svoju osobnu napomenu, a to je isto tako rekao je gospodin Brok Naime, on je to već u Njemačkoj više puta kazao u televizijskim intervjuima je govorio o tome i upozoravao na to. To mora biti ravnopravno. To, dakle, to partnerstvo se mora ciljati prema, mora se orijentirati prema kapacitetima svake zemlje specifično, dakle, izgledati i mora pod spriječiti pretjerano, pretjeranu eksploataciju prirodnih resursa svake zemlje. Nadalje je važno da je inozemna intervencija unutarnje prilike zemalja EKP-a kao i neokolonijalna politika okončaju. To mišljenje, nadalje naše mišljenje, traži i ukidanje svih vanjskih, dakle inozemnih vojnih baza u tim zemljama. Mi smatramo da bi jedna rezolucija UN-a bila vrlo dobra i trebala bi poduprijeti jedan stvaranje jednog pravnog mehanizma koje bi osiguralo da se poštuju ljudska prava, da eksploatacija mm, ljudske snage kao i novi moderni oblici robov, robovskih odnosa, kao i ilegalni tokovi novca novca kao i financiranje naoružanih sukoba prekinu. Osim toga smo isto kao i radna skupina UN-a mišljenja, dakle da zemlje AKP-a treba još jedan puta provjeriti svoje dugove zapadnim kreditorima u, s ciljem da se ti dugovi kompletno oproste. To bi bilo, po našem mišljenju, odgovaralo jednoj ravnoteži i zbog toga što su multinacionalne korporacije do sada eksploatirale resurse tih zemalja, a osim toga bi to bio i jedan balans za sve one međunarodne oružane sukobe koji su tamo odvijali. Mi smatramo da je osnova za naše buduće odnose jedno ravnopravno partnerstvo između AKP-a i EU-a, pri čemu će interesi ljudi iz tih e, područja biti u prvom planu, a ne interesi bilo kojeg oligarha. Hvala lijepo na pozornost Hvala vama, kolegice Lesenka. Sada bi u ime Pučana e, riječ dao gospodini Predi i zato što naša izvjestiteljica u Sjeni, gospođa Gabriel, nije prisutna. Kristijan, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Naša izvjestiteljica je gospođa Marija Gabriel. Ona mi je poslala njezino mišljenje koje ću sad ovdje pročitati. U mišljenju se kaže da predlog mišljenja nije potpun i ne uzima u obzir prioritete za Europsku uniju nakon 2020. E, godine, te stoga ovo izvješće ne može podržati klub zastupnika Pučana. Ovdje se ne govori o jedinstvenom sporazumu iz Kotonua koji ima jaku e, dimenziju. Gospođa gabriele kaže da se to treba povezati sa onim izvješćem koje smo usvojili nedavno na odboru za razvoj o koherentnosti politika u, za razvoj. O tome smo govorili i na plenarnom zasjedanju u Strasburu. Gospođa Gabriel je dodala da se moraju spomenuti i e, ciljevi održivog razvoja za 2030. godinu jer je to srž odnosa između Europske unije i zemalja AKP nakon 2030. godine. I jako je bitno, prema mišljenju gospođe Gabriel, e, da se govori o sigurnosnoj dimenziji naročito o vezi između sigurnosti i razvoja, sprečavanju sukoba i misijama održavanja mira. I umjesto eh, African Peace Facility moramo eh, stvoriti nešto drugo za što je potrebna prethodna rasprava a to je ono što nedostaje u predstavljenom mišljenju. Naša izvjestiteljica u sjeni, dakle kluba Pučana, smatra da u ovom mišljenju nedostaje stvarno razmatranje političkog dijaloga koji je veoma često u skladu s člankom 8 e, i 96 e, e, prekasno započet, a sada je vrijeme za reviziju obaveza nakon 2020. godine. To je mišljenje naše izvjestiteljice. Hvala. Hvala Kristijane, a sada predajem riječ kolegi Zala, koji je također izvjestitelj u Sijeni u ime kluba zastupnika SND. Hvala lijepo kolege. Ja zapravo visoko cijenim ambicije našeg izvjestitelja da kroz ovaj tekst promovira neke svoje vrlo specifične poglede na svijet. Međutim, mi ne smijemo zaboraviti da naš odbor mora zauzeti stajalište o vanjskoj politici Europske unije, a ne o globalnoj političkoj ekonomiji i političkoj situaciji. Prema tome mislim da bi to jedino tako moglo onda donijeti dodanu vrijednost našem odboru. Osim toga ne smijemo zaboraviti da i razvoj i trgovina i politički, da kažemo, razvoj na tim područjima je dovoljno pokriven već u izvješću odbora DEVA. Prema tome, naša pozicija bi se trebala orijentirati prema našim strateškim interesima i jednoj budućoj poziciji prema AKP zemljama. To znači jačanje multilateralnog poretka i koji se ne zasniva samo na gospodarskim odnosima, nego i treba ga sagledati na političkoj razini. Prema tome ja bih predložio da mi smanjimo čitavo to mišljenje, da ga dakle skratimo, izbrišemo ovu žestoku kritiku neokolonijalnih političkih i gospodarskih načina poslovanja e, djelovanja, dakle da za to skratimo za taj dio. Mislim da bi to po našem mišljenju socijaldemokrata pridonijela tome da dođemo do jednog čvrstog kompromisa sa tim mišljenjem s ostalim klubovima zastupnika. Koliko sam vidio, niko drugi nije tražio ni riječ, osim gospođe De Karos. Izvolite. Hvala lijepo strateški interesi Evropske unije, ali i pitanje sigurnosti, vrlo su važna tema, kao i pitanje migracija. I to je isto tako jedna vrlo važna tema. To su zapravo primarne stvari, pogotovo ovo neokolonijalnim tokovima kojima se ovdje govori koji proizlaze iz ovog teksta na više mjesta. Prema tom, međutim, to se ne može samo razvojem AKP zemalja nadomjestiti ili dovesti u jednu ravnotežu. Jer o tom razvoju se jako puno govori. Međutim, i u ovom odboru znamo da niti sam razvoj, niti umnažanje, dakle, um, povećanje političkog dijaloga nisu sami za sebe dovoljni. Ne, načelno ćemo tome uspjeti samo ako budemo surađivali ako budemo surađivali s tim zemljama potpuno ravnopravno i ako se budemo pobrinuli da se iskorijeni korupcija u tim zemljama ili barem da radimo na njegovom suzbijanjem. I zatim bitno je edukacija, obrazovanje i promet. To su vrlo, vrlo važne stvari kako bi stanovnici tih država, tih zemalja AKP-a imali mogućnost da se mogu razvijati dalje. Znači da borba protiv siromaštva, borba protiv gladi. To su isto tako vrlo odlučujući, ključni elementi za te regije o kojima govorimo zemlja AKP-a. Mislim da ćete to naći u mnogim izvješćima odbora za razvoj, kao i u izvješćima drugih odbora. Međutim, mjere nikada nisu poduzete da bi se to implementiralo. Hvala lijepo, gospođo Teokaru. A mislim da smo s tim iscrpili i pokrili sve zahtjeve za diskusijom o ovoj temi. Mislim da je gospođa Lezing vrlo precizno ocrtala sve bitne točke ovog mišljenja. Podsjećam vas da je rok za podnošenje amandmana na ovo mišljenje ističe sutra. Prema tome molim da se s tim požurite i znate da je to nešto što naše mišljenje koje treba. Sutra do 12 sati požurite se, to treba nadopuniti ono izvješće odbora DEVA. Time smo ovu točku završili i prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je točka o izuzeci za obavezu, viznu obavezu kod Ukrajine. To je zapravo nastavak onog o čemu smo raspravljali jučer kada smo govorili o sličnim prijedlozima za Gruziju. Naš izvjestitelj za ovo mišljenje je naš kolega Jacek Sarijuš Volski koji je inače stalni izvjestitelj za pitanje Ukrajine. I vi ste svjesni da je dijalog za liberalizaciju viza započet već u lipnju 2012. i da je komisija objavila svoje najnovije izvješće o implementaciji nedavno i to se dogodilo nakon vrlo, vrlo temeljite procjene akcijskih planova za liberalizaciju viznog režima za tu zemlju koji je završen. To je jedan paralelni proces eh, koji teče paralelno dakle sa pregovorima na razini vijeća i na razini korepera Mislim da je vrlo bitno da mi kao parlament pokušamo strukturirati raspravu uvijek e, skrojeno prema potrebama i mogućnostima svake zemlje pojedinačno. Dakle, jedna stvar je za Ukrajinu, druga je za Kosovo. Mi znamo da je izvjestiteljica Marija Gabriel i da je vrlo bitan u svemu tome i mehanizam suspenzije same liberalizacije vjesnog režima koji je vrlo bitan za sve mnoge zemlje. Mislim da parlament treba što je moguće brže reagirati na to i mislim da možemo dati jedan sažetak ovog nacrta mišljenja i ko želi se, mislim da će to sam gospodin Sarjoš Volski učiniti, ako želi kasnije uzeti rječnik mi se javi. Izvoli, Jacek, imaš riječ. Hvala lijepo predsjedavajući. Vrlo je bitno da se naš odbor pozabavi pitanjem e, liberalizacije viza i potpuno je jasno da je to stvar koja spada u vanjsku politiku. Sada u svakom slučaju bih sad ovdje apelirao na to, gospodine predsjedavajući, da naš odbor, AFET, preuzme glavnu riječ i preuzme vodstvo u čitavom tom postupku kako bi onda, mislim da bi se moglo to onda nešto i promijeniti u pravilniku našeg doma. Jer liberalizacija viža bi u najmanju ruku bila jedna podijeljena nadležnost nas, našeg i odbora Libea ali to zapravo spada u vanjsku politiku, prema tome ne bi se trebalo prepuštati odborima kao što su Intra i ostali, ili oni koji se bave isključivo tehničkim aspektima, kao recimo pitanje biometrijskih putovnica, otisaka prstiju i ostalog što spada zbilja u samu golu tehniku. Prema tome, naš glas bi trebao biti prvi ili u najgorem slučaju jednako vrijedan kao odbor LIBA kada se uopćenito radi o liberalizaciji viža. Sada pređemo na Ukrajinu. Dakle, pitanje je tko je spreman platiti cijenu krvi za svoj izbor i odluku da se pridruži Europi osim Ukrajine. Ne znam nijednu zemlju koja bi imala toliko odlučnosti da sve primi na sebe i da postane zapravo metom jednog neprijateljskog rata kojeg e, lansira Rusija kako im ne bi dozvolila primicanje Europi. Zbog toga, zbog svega toga što je Ukrajina uzela na sebe, smatram da trebamo omogućiti ukrajinskim stanovnicima da slobodno putuju u Europsku uniju kako bi im dali jednu, slob, jednu poruku vrlo jaku i pokazali da ih podupirimo svemu što se događa još od Majdana. Ukrajina je pokazala jedan vrlo toba um, dobar napredak u ispunjenju svih zahtjeva, a da bi ispunila zahtjeve ovog našeg akcijskog plana za liberalizaciju viznog režima. I gledajući iz tog aspekta, mislim da možemo konstatirati kako su ispunili sve kriterije iz tog plana i da isto tako mislimo da taj simbolični čin priznanja ima jednu veliku političku politički eho i zbog toga mislimo da se bez ikakve danje odgode treba ići na liberalizaciju viznog režima za Ukrajinu. A tu mislim da treba jasno da je tu predviđeno i da se ugrade takozvane kočnice ili mehanizam suspenzije ili ako hoćete interventni planovi s obzirom na e, naš deal, koji, dogovor koji smo proveli sa Turskom. Ono što je bitno je da Ukrajina ostaje potpuno vjerna evropskim demokratskim vrijednostima, potpuno suprotnosti s onim što možemo reći za jednu drugu državu kao što je primjerice Gruzija. Uz Unatoč ispunjanju svih tih standarda kriterija, mjerila i unatoč tome što zaslužuju liberalizaciju viznog režima, važno je napomenuti kako se proces reformiranja i reformi treba nastaviti u samoj Ukrajini. Pogotovo na području borbe protiv korumpiranosti, korupcije i očuvanju, uspostavi očuvanju pravne države. Na taj način mi još uvijek ako e, kroz našu liberalizaciju vize ćemo zadržati ipak još jednu mogućnost utjecanja na samu Ukrajinu zato što ćemo uvesti i jedan stalni mehanizam nadzora da li se svi te kriteriji dalje poštuju kako bi u svakom trenutku mogli eventualno i prekinuti naš e, režim liberalizacije. Međutim, držanje tog damoklovog mača nad Ukrajinom nije dovoljan, zato što postoji to onda jasno i jedan migracijski rizik. Prema tome moramo jedan mehanizam e, osnovati koji će s jedne strane nadzirati, s druge strane osigurati i jamčiti da se provode i dalje svi ovi sva ova mjerila poštuju i da se ide pravim putem i ostanu na pravom putu u Ukrajini. Ali to se, mislim da se svejedno liberalizacija viznog režima ne treba zbog toga nimalo odgađati, jer se taj mehanizam može i kasnije postupno uvoditi, o kojem govorimo. Napori Ukrajine su apsolutno bez presedana do sada. Prema tome ne samo monitoring i ne samo nagrada za dosadašnje napore, nego je potrebno i veliko ohrabrenje u borbi protiv korupcije, i u uspostavi i zapravo počinju pravog funkcioniranja novog ureda državnog odvjetnika kao i o jačanju pravne države i jačanju kompletne sudske, sudske judikativne sile. Mi znamo da još uvijek sve te zadaće koje je Ukrajina preuzela njezine obveze daleko su od toga da budu dovršene. I zbog toga smatramo da bi odobravanje liberalizacije viznog režima bio onaj potrebni stimulans i potrebna motivacija kako bi Ukrajina nastavila na svom putu i ostvarila svoje političke reforme i ciljeve. Osim toga, pitanje su stanovnici Ukrajine koji bi to doživjeli kao jedan simbolički čin potpore za svoju hrabru borbu. Ukrajina Ukrajina ne bi trebala biti ni u kom slučaju žrtvom i ne bi se trebala suspendirati njihova liberalizacija viznog režima zbog toga što se događa sa Turskom i koje se to suspendiralo. Prema tome Ukrajina ne treba biti taocem drugih zemalja i drugih situacija nikako. Hvala lijepo gospodine Volske, a sada u ime EPP riječ dajem gospođi Sandri Kalnijete. Hvala lijepo. Hvala, gospodine predsjedavajući. Ja se želim pridružiti svima onima koji smatraju da je liberalizacija viznog režima najbitnija inicijativa za ukrajinsku vladu i da će poteći da e, nastavi reforme. To je zapravo, zapravo ključno pitanje sada, a ukrajinski narod to sigurno zaslužuje. Vlasti su učinili sve što je bilo u njihovoj moći da ispune e, pravne uvjete i također se bore protiv migracijskih izazova u Europskoj uniji. Oni su poduzeli mnoge osjetljive reforme koje su pokazale odlučnost ukrajinske vlade. Te stoga želim reći da niti jedna zemlja u Europskoj uniji ne bi mogla provesti tako nepopularne reforme kao što je to učinila Ukrajina. kašnjenje u liberalizaciji viznog režima zbog e, lokalnih političkih e, zabrinutosti europskih zemalja bi dovelo do e, pomanjkanja europskih snaga ne samo u Ukrajini i Gruziji, već isto tako u zemljama istočnog partnerstva i to bi ugrozilo naš kredibilitet. Stoga ne smijemo stvoriti dojam da Europska unija koristi pitanje vizne, liberalizacije viznog režima kako bi natjeralo e, ukrajinsku vladu da prihvati ugovor iz Minska pod uvjetima Rusije. Hvala najljepša Sandra. Sada predajem riječ gospođi Gomeš u ime kluba zastupnika SND. U potpunosti se slažem sa svim kolegama koji su govorili ranije. Ukrajina se je zemlja koju trebamo promatrati prema njezinim zaslugama, prema onom što je do sada postigla, prema onome što je do sada učinila za ispunjavanje uvjeta za liberalizaciju viznog režima. Ja sam bila e, za vikend u Ukrajini zajedno sa Rebekom i sofi i sudjelovala sam e, na E, paradi ponosa koja je jako dobro prošla. Osobno nisam bila nikada na takvom jednom prosvjedu sa toliko e, policajaca koji su bili na, e, koji su bili na strani prosvjednika. I to je zapravo dokaz da ukrajinske vlasti e, poštuju temeljna prava, temeljne slobode i e, ravnopravnost e, skupine LGBT. Oni su veoma ozbiljni po tim pitanjima i u potpunosti su u skladu sa zahtjevima Europske unije. Sve je prošlo jako dobro Zajedno sa Rebekom Harms e, sam e, stupila u kontakt s organizacijama za ljudska prava. Naravno, postoje određena područja na kojima je napredak još uvijek moguć, naročito što se tiče ljudskih e, prava ljudi koji se nalaze u zatvorima u Dombasku. i tu govorim o ljudima koji su u pritvoru ne govorimo sada pod onim, za onim e, područjima koji su u kontroli e, Rusije, to je sasvim očigledno, već isto tako o onim područjima koji su u nadležnosti ukrajinskih vlasti. Ipak, usprkos ovome, napredak koji je postignut u Ukrajini je zaista značajan, s obzirom na sve što se dešavalo od Majdana i mislimo da je nužno nastaviti reforme. S obzirom na tu situaciju smatram da ne bi bilo dobro za europske vrijednosti ne nagraditi ukrajinske vlasti za dosadašnja postignuća. Slučaj Turske nije razlog za odgađanje suprotno. To je razlog za ubrzanje našeg postupka i za nagrađivanje onih koji idu u pravome smjeru i e, to je način da pokažemo da nećemo zatvarati oči pred e, onim što se dešava u Turskoj glede e, poštivanja ljudskih prava i drugih kriterija. Hvala. Hvala najljepša gospođo što Sada predajem riječ e, Marku Demesmakeru u ime kluba zastupnika ECR. Hvala najljepša. Ja se želim također e, pridružiti mišljenjima mojih e, kolega. Neću sada ponavljati ono što je sada rečeno. Naš klub zastupnika ECR u potpunosti podupire liberalizaciju viznog režima u Ukrajini. Akcijski plan za ovaj instrument je predložen već 2010. godine, dakle već šest godina se bavimo ovim pitanjem i u ovom periodu je došlo do prave revolucije. Od Majdana su poduzete veoma značajne reforme koje su provedene vrlo brzo. Dakle, došlo je do prave revolucije, održani su demokratski izbori, to je pokazalo da je ukrajinski narod odebrao svoj europski put. Ukoliko Europska unija zaista želi da sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i sporazum o slobodnoj trgovini bude uspješan, onda trebamo e, ukinuti prepreke koje sada stoje pred ukrajinskim narodom. To je jedan konkretan E, način na koji ćemo pokazati ukrajinskom narodu da poštujemo ono što su učinili do sada i da nam je drago što su se izjasnili za europsku budućnost. To je narod koji je preuzeo svoju sudbinu u ruke usprkos prijetnjama svojih susjeda. Neki ljudi će reći da ne bi bilo dobro povezivati ovo pitanje sa nekim drugim pitanjima. Mi želimo također to naglasiti jer svaka zemlja, svaku zemlju trebamo ocjenjivati po zaslugama. E, Europska komisija je objavila izvješće o napretku i mislim da je to izvješće jako dobro, te je bitno dati pozitivan signal ukrajinskom narodu i dodijeliti im ono što su zaslužili. Oni se bore protiv e, korupcije, imaju demokraciju, e, bore se za ljudska prava. Naravno da trebaju nastaviti i dalje se boriti na mnogim područjima kako bi ispoštovali sva mjerila, moraju nastaviti napore, ali zemlja je... Hvala, gospodine predsjedavajući. Drage kolege, mi ovdje sada raspravljamo o pitanju koje je sjajna e, ilustracija vrlo dobrog sporazuma o pridruživanju jer taj sporazum je doveo do dobrih rezultata, do inicijativa za reforme, do ohrabrenja za promjene i buduće strukturne promjene. Mislim da imamo svaki razlog e, veseliti se što su u posljednje dvije godine ove izmjene e, zaista e, realizirane i to pod veoma teškim uvjetima. Stoga se slažem s onim što su rekli moje kolege. Ukrajina zaista zaslužuje posebno priznanje za reforme koje su provedene u E, ratnim uvjetima. Agresija, aneksacija e, i veoma, teško veoma teška gospodarska situacija, ali usprkos tome Ukrajina je pokazala snažnu volju i želju za promjenama i reformama. Postigla je ogroman napredak i na području ispunjavanja uvjeta za liberalizaciju viznog režima Ukrajina je uspjela e, realizirati mnoge sektorske izmjene koje su bile nužne, a to mi moramo priznati. Isto tako moramo to priznati na pojedinačnoj osnovi. Ja se potpuno se slažem sa onima koji e, kažu da trebamo svaku zemlju ocjenjivati posebno, a ne u paketu. Dakle, sva napredak svake zemlje se treba ocjenjivati e, pojedinačno. Drage kolege, mislim da se možemo složiti da mehanizam za suspenziju koji je komisija izmijenila i dopunila i oko kojeg se vijeće dogovorilo je nešto što je neizbježno u sadašnjoj situaciji. Ne zbog toga da bismo dali dodatne argumente onima koji su protiv liberalizacije viznog režima, već zbog toga što Europska unija i dalje vjeruje u e, svoju moć privlačnosti, e, stoga trebamo povećati broj E, ljudi koji mogu ući u Europsku uniju bez vize. To je neizbježno, ali mehanizam za suspenziju je nešto što može riješiti problem ljudi koji ne ispunjavaju različite uvjete, a uvjeti za liberalizaciju viznog režima su jako strogi, te stoga ne vidim kako kakvom riziku bismo se izražili ako bismo zemljama koje su ispunile ove uvjete i koje su u skladu sa svim dosadašnjim sporazumima e, dopustili e, da e, liberaliziraju vizni režim. Stoga smatram da je Ukrajina koja je postigla jako dobre dobar napredak na području reforme policije i pravosudnog sustava zemlja kojoj možemo ukazati povjerenje, jer i ona sama ima povjerenje u budućnost, te joj je stoga bitna naša potpora i sada i kasnije, jer situacija nije jednostavna. Mislim da bismo trebali pokazati solidarnost sa Ukrajinom sada. Hvala najljepša Petrac na ovom mišljenju, a sada predajem riječ gospodinu Korinu Mike. Što se tiče e, liberalizacije viznog režima, ja jesam za to, ali želim privući vašu pozornost na dva aspekta. Najprije u interesu Rusije je dati vize svim e, Ukrajincima koji će otići na zapad, e, napustiti Ukrajinu i Ukrajinu prepustiti Rusima. Drugo, ukrajinska mafija i e, bivši članovi e, tajnih službi, a nekad se radi o istim osobama, su jako dobri u krivotvorenju službenih dokumenata, na primjer dokumenta dokumenata policijskih snaga i tako dalje. Te stoga, ako odobrimo liberalizaciju viznog režima za dvije godine nećemo imati 40 imat ćemo mnogo više Ukrajinaca nego sad. E, Gospodin Štetina. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Mi ovdje sada raspravljamo o liberalizaciji viznog režima za Ukrajinu i Gruziju. Moram samo napomenuti da postoji ogromna razlika između ove dvije zemlje. Gruzija zajedno sa okupiranim enklavama predstavlja zemlju koja ima dva zamrznuta sukoba, ali Ukrajina je u ratu e, gdje je već deset tisuća ljudi izgubilo život e, i u sukobu koji je prouzrokovao to da više od milijun ljudi postanu raseljena e, lica te stoga vrlo dobro znamo da je to područje na koje mladi ljudi umiru i da i danas, te je stoga toj zemlji potrebna i psihološka potpora s naše strane. Zato se slažem sa gospodinom Schwarzenbergom, e, bivšim e, ministrom vanjskih poslova Češke, koji e, je bio u Donbasu i koji se susreo sa gospodinom Dombriskijom, koji je morao napustiti svoju zemlju. I o, jedino dva europska predstavnika su bila prisutna, no međutim to je bilo stvarno ohrabrenje za ljude koji se nalaze tamo. Tima ljudima je potrebno ohrabrenje, potrebna im je potpora. Te stoga smatram da bi liberalizacija viznog režima mnogo značila ukrajinskom narodu. To je ljud koji se nalazi u ratnoj situaciji i to bi bio jako pozitivan znak za sve vas izvjestitelj u sjeni za SND, ali nažalost taj podatak nije bio upisan u ovim dokumentima. Tonino, izvoli. Hvala lijepo. E, proces liberalizacije viznog režima počeo je, nažalost, u znatno drugačijim okolnostima za obje pregovaračke strane prije osam godina. Komisija je naime 22. studenog 2010. predstavila Ukrajini akcijski plan za liberalizaciju viznog režima utvrđen je niz preciznih mjerila u okviru četiri bloka važnih područja s ciljem usvajanja zakonodavnog političkog i institucionalnog okvira te njegove održive i učinkovite provedbe. u međuvremenu je zakonodavstvo usvojeno a očekuje se veća uvjerljivost u provedbi. međutim pored tehničkih uvjeta broja formalnih kriterija sporazuma i datuma prvenstveno trebamo misliti na građane Ukrajine koji najviše trpe zbog ekonomskih posljedica vanjske agresije i unutarnje pobune. Vrijeme je da Europska unija građanima Ukrajine pruži još jedan konkretan dokaz da ih vidi kao dio europske obitelji te da njihove težnje i ideali imaju uporište. Zbog toga se u potpunosti slažem s preporukom izvjestitelja o što skorijem ukidanju viza za građane Ukrajine to je dakle još jedan važan doprinos uklanjanju dilema o političkoj budućnosti ukrajine takva odluka ne bi predstavljala ignoriranje volje nekih naših građana i rezultata referenduma u nizozemskoj Bez vizni režim se uvijek može suspendirati ako je došlo do zamora proširenjem te neće doći do proširenja europske unije u mandatu ove komisije nikako ne smije doći do zamora u pružanju naše podrške ukrajinskom narodu da postupno ali sigurno ostvari jedan od ključnih ciljeva a to je svakako članstvo u europskoj uniji. hvala. <clears throat> hvala Tonino. Vidim da nemamo više govornika. A ne, Edward, ispričavam se. Evo samo jednu rečenicu, ako mogu i ja reći da podupirem ovu ideju koju je predstavio izvjestitelj, gospodin Volski. Mislim da cijela ova rasprava pokazuje da postoji velika podrška za liberalizaciju viznog režima te apeliram na sve nas da učinimo sve što je u našoj moći kako bi se to zaista ostvarilo. Hvala, Eduard. Još netko? Ako ne, onda ću ja preuzeti e, riječ e, kao e, predsjedavajući izaslanstva za Ukrajinu. Ja se u potpunosti slažem sa činjenicom da ovo pitanje liberalizacije viznog režima treba sagledati iz strateškog kuta. Ja svaka dva mjeseca idem u Ukrajinu, ići ću i sutra i imam e, veoma često sastanke i sa ukrajinskim studentima, zastupnicima, političarima i tako dalje. I moram priznati da osjetim tu frustraciju e, sporosti Europske unije. To se e, osjeća kao nešto nepravedno i na taj način gubimo kredibilitet. Ne samo zbog toga što imamo neke dvojbe, ne, već i zbog toga što smo spori. Time ne pomažemo samo je predođbi europskog projekta u Ukrajini. Mi imamo moralnu i političku odgovornost sa te strane gledišta. Također vam mogu reći da moramo pokazati jedinstvo Europskog parlamenta bez obzira na to pripadamo li odboru E, za vanjske poslove ili odboru LIBE. Mi smo jedna institucija i moramo djelovati kao jedna institucija. Imali smo sličnu raspravu i u vijeću gdje se raspravljalo o aspektima e, i vanjskih poslova i temeljnih sloboda. Danas se na e, jednom od vijeća raspravlja također o pitanju liberalizacije viznog režima u Ukrajini. Sam mehanizam suspenzije e, utječe na individualne odluke svake zemlje članice Europske unije i mi smo svjesni toga. Ukrajinci su također svjesni toga, zato je i najavljeno da će biti organiziran sastanak između zastupnika Europskog parlamenta i ukrajinskog izaslanstva sljedeći tjedan. To je otvoren sastanak, može možete prisustvovati njemu i pozivam vas da prisustvujete njemu. E, povjerenik e, Han e, je sasvim jasno rekao da su uvjeti već ispunjeni. To je rečeno nakon e, veoma dugog e, perioda u kojem su ispunjeni uvjeti koji čak izlaze iz okvira samog dosija liberalizacije viznog režima. Nešto što nije spomenuto u ovoj raspravi, danas a to trebamo reći, je činjenica da u Ukrajini danas imamo 1,5 milijuna e, interno raseljenih osoba. 1,5 milijun raseljenih osoba, to je više nego cijeli priljev migranata koji dolaze e, sa rute istočnog Mediterana prošle godine. I to je nešto što e, trebamo vrednovati i cijeniti. To nam pokazuje da je Ukrajina pokazala kapacitet interne e, apsorbiranja e, ljudi i iskazivanja solidarnosti prema ljudima koji su morali napustiti okupirana područja. Te stoga mi imamo političku odgovornost e, institucije Europskog parlamenta. Mi trebamo kroz klubove zastupnika i tu računam na vas e, izvjestitelje u sjene da prenesete poruku kolegama odbora Libe da je bitno pokazati jedinstvo i e, zajedničko mišljenje Europskog parlamenta e, kao europske institucije. Ovo je sada postupak koji traje već dugo, očekivanja su e, velika. Što se tiče sporazuma o pridruživanju, došlo je do zastoja zbog nizozemskog referenduma, također je zatraženo produljenje sankcija protiv Rusije, ali liberalizacija viznog režima ima ogromnu političku važnost, te stoga moramo moramo e, ispuniti ta politička očekivanja na koja se očekuju dakle od jedne europske institucije kao što je naša. U potpunosti podržavam ono što je rekao izvjestitelj. Nadam se da će kolege odbora LIBE također dovoljno učinkovito pripremiti i uvrstiti ovu temu na dnevni red. Nadam se da ćemo svi prenijeti istu poruku odgovornosti e, državama članicama i članovima vijeća jer je ovo postupak e, koji se vodi u suodlučivanju. Ne znam želi li Jacek još nešto reći prije nego što zaključimo ovu temu dnevnog reda i prije nego što krenemo na sljedeće mišljenje. Izvolite. Potpuno podržavam vaše zaključke u vašoj dvostrukoj ulozi ovdje kao predsjedatelja i kao predsjednika e, e, izaslanstva za Ukrajinu. Samo e, želim dodati jednu stvar. Nadam se da će Evropska unija biti jednoglasna u zahtjevima da se odmah e, da oslobađanje dviznog režima za Ukrajinu. Stvari se usporedno događaju i u vijeću. Dakle, ne trebamo samo mi izvršiti, e, utjecati e, na različite odbore, kao što ste vi diplomatski rekli, nego radi se i o vladama. imamo i odgovornost, moramo reći našim vladama, bez obzira jesmo li na vlasti ili u oporbi, E, da svi ti argumenti koje smo ovdje naglasili E, su važni. Bilo bi fatalno kada bi zbog e, složenosti, da e, to blago kažem, pogodbe sa Turskom ili argumenta u slučaju Gruzije ili Kosova, da zapravo izgubimo Ukrajinu, da ju izgubimo ili da ju stavimo, da ju suspendiramo, to bi bilo imalo negativne posljedice koje ste opisali. Dakle, ne bismo trebali napraviti samo što ste vi predložili, nego bismo trebali zatražiti od vođa naših klubova, e, a vjerojatno i od predsjednika parlamenta, e, da glasno i jasno kažu, e, da e, snažno to kažu, da dodaju svoj glas e, odlučivanju u vijeću, dakle da to bude nešto i više od onoga što dolazi sa razine odbora, nego da to bude nešto što dolazi sa najviših političkih razina Europskog parlamenta, a treba koristiti i neformalne kanale utjecaje koje mi kao zastupnici u Europskom parlamentu imamo u državama članicama, pa tako i u stvaranju e, tog konteksta javnog mnjenja e, koje će učiniti odgađanje e, e, odluke o ukrajinskim vizima teškim i, <clears throat> što će biti skupo u očima javnosti. Dakle, to treba dodati svim onim akcijama i tako osnažiti našu poruku. Hvala. Hvala lijepa gospodine Sajušvolski. Ja samo želim obavijestiti kolege E, kako je predsjednik Šulc e, dobio pismo predsjednika e, Vrhovne rade u pogledu hitnosti zahtjeva u toj stvari. Jeste li vi zatražili riječ? Aha, komisija nisam, nisam uvidio da je komisija zatražila riječ. Dobar dan, ja sam Gabriela e, Schmidt, DG e, Home, jedinica za politike, e, nadležna za ovaj prijedlog za liberalizaciju viznog režima sa Ukrajinom. Hvala lijepa što ste danas ovdje izrazili podršku za tom prijedlogu. Želim potvrditi da je radna skupina o vizama koja će e, započeti s radom za 30 minuta e, raspraviti različite prijedloge za liberalizaciju viznog režima jedan po jedan. Dakle, ne doživljava ih se kao paket. E, primili smo na znanje poziv izvjestitelja da se uvede mehanizam za praćenje da li Ukrajina trajno ispunjava mjerila o borbi protiv korupcije i vladavini prava, pa čak i nakon što je ukrajinskim građanima bude odobreno ukidanje vize. Izvijestite e, s pravom povezuje to pitanje sa prijedlogom e, za e, mehanizam za suspenziju o kojem će se nacrt izvješća iznijeti sutra u Libe odboru, to će napraviti gospodin Dijazin Mera. Potpuno se slažemo sa izvjestiteljem da je odluka o liberalizaciji viznog režima nešto što se ne smije odgađati e, do uspostave takvog mehanizma za praćenje. E, treba je donijeti što je prije moguće s obzirom na činjenicu da su sva mjerila e, iz akcijskog plana za liberalizaciju viznog režima sa Ukrajinom ispunjena. Hvala. Hvala lijepa, ispričavam se, gledao sam u drugi smjer, e, tražio komisiju. Nisam e, shvatio, nisam e, vidio da su DJ Home i DJ nije bili, evo, samo 20 metara daljeni. Sad smo shvatili da ste koordinirali. Hvala lijepa na ovom izvištaju, svakako je to doprinos našem odlučivanju ovdje. No, samo sad želim podsjetiti da je rok za amandmane na to mišljenje 21. lipnja. Za vas e, koji e, želite nešto učiniti, imate prijedloge, molim vas učinite to do tada. A sada idemo na sljedeću e, točku dnevnog reda, a to, je, to su mjere za očuvanje sigurnosti plina, za, mjere zaštite sigurnosti opskrbe plinom imamo e, intre odbor. E, mišljenje ovdje pripremio gospodin Jacek Sariš-Volski. On dobro poznaje, e, on je iz naše grupe Pučana, dobro poznaje to pitanje. Vi ste dobili informacije u materijalima kao i obrazloženje E, o važnosti e, zaštite sigurnosti opskrbe plinom, a i o važnosti diversifikacije i osobito o sustavnom uključenju e, zemalja energetske zajednice u naše razmatranja čak i ako su postale krize prethodnih godina koje naravno trebamo izbjegavati, no sada pozivam gospodina Sarjuša Volskoga da malo podrobnije to objasni. Hvala gospodine predsjedatelju. Dozvolite mi da počnem kao što sam već učinio jednom općom primjedbom. Energetska sigurnost e, i to pitanje rođena je u Afetu, a ne u tisuće 2007. godine po prvi puta je ova kuća e, zamijetila pitanje energetske sigurnosti nakon e, što je Rusija 2006. godine kroz Ukrajinu presjekla dostavu plinom. Do tada Inter uopće nije znao što je, što je to pojam energetske, nije poznao pojam energetske sigurnosti. Dakle, usporedno sa mojom prethodnom molbom sada bih pozvao da predsjedništvo našeg odbora zatraži da e, pitanje energetske sigurnosti bude nešto što mi dijelimo nadležno sa intrem, a ne da mi samo dajemo mišljenje. Što se tiče same, e, samog sadržaja e, ovog pitanja, evo, mogu li samo zatražiti malo tišine? Kolege koji sada govorite, molim vas imajte malo razumijevanja. Hvala. Evo, po drugi puta se bavimo pitanjem e, uredbe o energetskoj sigurnosti. Po prvi puta je to bilo prije pet godina, zapravo i šest godina, kada smo dobili proizvod od Europske komisije koji je bio daleko od toga da je savršen. Mi smo u ovoj kući ga bitno popravili, izmijenili, promijenili i, e, i iz njega smo napravili puno bolji instrument. To je upravo e, ona e, uredba koju će sada staviti izvan snage ova nova uredba. Želim čestitati komisiji u drugom e, pokušaju, 5-6 godina kasnije, puno su bolje uspjeli. Dakle, naša uloga ovdje nije da bitno mijenjamo ili uvodimo temeljne novosti, nego da malo samo poboljšamo i branimo komisijski prijedlog E, pred onima koji bi ga htjeli razvodniti. Isto tako, e, ovaj prijedlog, kao što znamo, e, već je izložen takvim napadima. Kao prvo, ova uredba je dobro došla. Ona se s pravom usredotočuje na regionalnu suradnju i mehanizme zaštite cilj je e, jače sudjelovanje Europske unije na, razini Europske unije e, i e, što se tiče i kao, sudjelovanje u energetskom pitanju i pitanju vanjske politike. Stoga treba osnažiti regionalnu suradnju. Suočeni sa poremećajem u opskrbi plinom i pokušajima da se slobodno definira pojam zaštićenih kupaca. E, stoga e, moramo e, poboljšati situaciju u tom pogledu, poboljšati preventivne akcije i interventne planove. Što se komisije tiče, kada god države članice neće odgovarajuće odgovoriti, oni moraju tada primijeniti klauzulu o solidarnosti primijeniti nužne planove procjene rizika i mehanizme e, i planove suradnje. U ovoj uredbi isto tako moramo osnažiti strateški cilj diversifikacije ruta opskrbe, pravaca opskrbe, a to još, e, tu situacija nije još onako kako bi trebala biti. Isto tako trebali bismo se podsjetiti da postoji opcija kao što je e, dobrovoljno okrupljavanje potražnje, a to je u skladu sa prijedlozima Europskog vijeća. Trebamo podržati sustavno e, uključenje zemalja energetske zajednice kao što je to predviđeno člankom 15. Ključni problem e, koji, na koji smo ukazali u našem mišljenju odnosi se na razmjenu informacija o ugovorima između trgovačkih društava. Zamislite, e, evo, sadašnju situaciju. Gospodin e, Putin sastane se sa gospodinom Junkerom. Gospodin Putin ima sve ugovore e, za sve isporuke plina Europske unije pred sobom, pred očima, jer on je šef Gazprama. S druge strane stola sjedi gospodin Juncker, on nema niti jedan. Želite li e, da osoba koja zastupa nas, Europsku uniju, da bude u tako e, slabom pogožaju za pregovaranje i pogađanje s drugom stranom, koja, kao što jako dobro znamo, koristi e, energetiku i plin kao e, oružje, instrument vanjske politike. To treba promijeniti. E, ključno je ovdje e, osnažiti razmjenu i obznanjivanje Europske komisije svih ugovora o plinu koje sklope trgovačko Europske unije sa uglavnom Gazpromom. Komisija predlaže mehanizam koji po, se ja prema mom mišljenju protivim. Oni predlažu da svi ugovori e, preko 40% uvoza e, u određenoj zemlji budu obznanjeni. E, kao prvo, nije to logično. Zašto govorimo i radimo na korist plinskog tržišta na razini cijele Europske unije a onda koristimo instrument koji se odnosi na plinsko tržište samo jedne države članice. To je potpuno nespojivo s našom filozofijom energetske unije. Kao drugo, obzanjivanje svih e, e, svih, samo onih ugovora iz država članica koji su iznad 40% e, potražnje, odnosno potrošnje uvoza te zemlje, znači da će samo baltičke zemlje, Poljska, Slovačka, Bugarska i Rumunska e, pokazivati takve ugovore. Njemačka, Francuska, Britanija i Nizozemska neće jer e, njihovi ugovori su ogromni, e, apsolutno, ali ispod 40% ukupne potrošnje. Dakle, postoje dva razloga e, zašto želimo imati jedno jedinstveno tržište plina. Ja stoga predlažem da zamijenimo taj postupak sa jednom, dakle ne relativno u postupku, nego apsolutnim brojem. Želim podsjetiti da u pravnoj stečevini prakticiramo takav pristup. E, tržišno natjecanje, nadležnost e, Europske komisije, Europske unije i praksa e, podvrgava kontroli Europske unije sve, sva stjecanja i pripajanja društava iznad određene, određenog apsolutnog broja veličine a e, e, ne, ne, ne dovode taj broj u vezu sa nacionalnom veličinom e, tržišta određene zemlje. Dakle, iz svih tih razloga predlažem da govorimo o 8 milijardi kubičnih metara kao mjeru koja će izjednačiti sve ugovore u cijeloj EU kako bi i da te ugovore treba, o njima treba izvijestiti komisiju i a, da se ta relativna mjera od 40% potrošnje ostavi samo kao pomoćna mjera za zemlje koje su energetski otoci kao baltičke zemlje. Iz e, tog razloga imam ključno neslaganje i predlažem izmjenu članka 13 prijedloga komisije. E, da sažmem, u našem mišljenju, a isto tako i u mojim amandmanima na zakonodavni tekst pozivamo na osnaživanje regionalnog pristupa koji, kao što znamo, e, e, sada osporava nekoliko važnih velikih zemalja sa velikim trgovačkim društvima u pozadini. Moramo biti jači u usklađivanju definicije zaštićenog kupca, tako da ne prevladaju nacionalne definicije nad e, aspektom regionalne sigurnosti. Važno je pokazati da niti jedna država članica ne može jednostrano primijeniti e, definiciju koja bi u stvari paralizirala e, e, regionalnu suradnju i, zapriječila ciljeve uredbe. Želimo reći komisiji da treba poduzeti akciju ako nema sporazuma između država članica regije i u drugim opravdanim slučajevima da moramo omogućiti da komisija može intervenirati ako nema takvog sporazuma između država članica. Isto tako smatramo da e, treba osnažiti bolju razmjenu informacija i nastaviti je i pozivamo Europsku komisiju da poduzme e, zauzme puno ambiciozniji pristup u odnosu na neke države članice koje osporavaju takav pristup. Želimo vidjeti jaču e, europsku energetsku diplomaciju. Tu pozivam na izvješće AFETA prije sedam godina o vanjskoj politici i energetskoj sigurnosti. I na posljedku e, mi želimo da Europska unija bude, da ima jaku pregovaračku moć e, u odnosu na ekonomske, e, u ime ekonomskih subjekata i potrošača kako bi e, mogli imati e, mnogo zvučeg podošača krajnjih korisnika plina u odnosu na monopol opskrbe. A sada dajem riječ Toninu Piculi kao e, izvjestitelju u Sjeni. Izvolite. Hvala lijepo. Smisao ovog zakonodavnog prijedloga je jamstvo da sve države članice pripreme odgovarajuće alate i djelotvorno upravljaju učincima nestašice plina u slučajevima prekida u opskrbi ili iznimno velike potražnje. Šest zemalja članica ovisno je samo o jednom izvoru plina, te bi uvijek mogući prekid u opskrbi mogao dovesti do iznimno ozbiljnih poteškoća. U isto vrijeme prekid opskrbe uglavnom ne pogađa samo jednu članicu istodobno, nego više njih stoga se slažem s novim prijedlogom jače regionalne koordinacije uz određene principe i standarde koji se postavljaju na razini europske unije isključivo nacionalne procjene rizika i nacionalni planovi nisu više prikladni za rješavanje takvih situacija temeljno načelo kojim se novi prijedlog vodi po prvi put jest princip solidarnosti prema kojem kao krajnju mogućnost susjedne države članice u slučaju teške krize osiguravaju isporuku plina kućanstvima i pomažu zadovoljavanju temeljnih socijalnih potreba. Smatram ovo iznimno pozitivnim europskim prijedlogom kojeg vrijedi u potpunosti podržati. Vjerujem da bi ovaj prijedlog svakako mogle poboljšati jasnije definicije termina korištenih u samom prijedlogu, pojašnjenje i razgraničenje uvjeta potrebnih za iskazivanje solidarnosti i uvjeta opće suradnje pored toga valja odrediti primjerene rokove za implementaciju jer treba izraditi regionalne analize i osigurati potpunu koordiniranost zemalja u regiji. zaključno dobro je što novi prijedlog jača suradnju sa susjedima i uključuje zemlje energetske zajednice u reduciranje rizika i upravljanje plinskim krizama na granicama europske unije. ujedno smatram kako bi prijedlog trebao sadržavati i definiciju obveza članica energetske zajednice. Hvala. Hvala Tonino. E, now I give the floor to Mark de Thank you, Chair. Hvala uh, predsjedatelju. Hvala. Eh, naar echt groene energie. Ako imamo eh, energetsku tranziciju prema eh, zelenim obnovljivim izvorima energije, no plin će dalje imati važnu ulogu. To je fosilno gorivo, ali manje onečišćuje nego druga fosilna goriva, zato će ostati važan, a on i nadopunjuje obnovljive izvore energije, osobito kada je E, kada obnovna energija prolazi kroz teška razdoblja, plin je koristan i za grijanje u e, kućanstvima i u poduzećima. U prošlosti je opskrba plinom Europskoj uniji bila predmetom političkih igara E, zbog sukoba, tu su bili sukobi na Srednjem istoku, imamo rat između Rusije i Ukrajine, a to znači da je opskrba plinom zabrinjavajuće nestabilna. Zato mislim da e, se moramo time baviti ovdje u odboru za vanjske poslove postoje e, e, vanjski geopolitički pritisci e, koji su se pokazali se vrše na Europsku uniju i to traži od država članica međusobnu suradnju. I zato se slažem sa uspostavom energetske unije, to je jedini način na koji možemo postići više sigurnosti opskrbe u EU moramo osigurati i zaštititi našu opskrbu plinom. Komisija nas uvjerava ovim prijedlogom da to shvaća ozbiljno. Naravno ima nekoliko stvari koje bismo željeli dodati mišljenju. E, po tri crte. Prvo treba, važno je e, naglasiti da treba poštovati e, pravilo o tržišnom natjecanju veća potražnja plina ne može biti isprika da veliki igrači na tržištu zlorebe svoj položaj. Drugo, komisija mora nastaviti ulagati napore tako da pregovori sa Ukrajinom i Gazpromom mogu dovesti do činjenici da opskrba plinom se više ne koristi kao političko eh, oružje. I treće, treba eh, u podlozi energetske unije postaviti solidarnost. To je snaga energetske unije. Komisija može promicati samo one projekte koji su potpuno u skladu sa pravom Europske unije. Moji manmani bit će na toj liniji. Hvala. Hvala Mark. Petres. Hvala predsjedavajući. Dragi kolege, mislim da smo konačno shvatili kako je energetska sigurnost sastavni dio sveokupnog pojma sigurnosti. Više e, e, taj pojam ne dovode u pitanje političari iako neki praktičari to pokušavaju učiniti. Mislim da smo e, vidjeli e, veliku, vrlo pozitivnu promjenu na strani Europske unije kada se radi o priznavanju e, statusa energetske sigurnosti kao vrlo važnog vida koncepta sigurnosti. Rekao bih da je to bilo čak i neko buđenje Europske unije, kako bi se donijele prave i pravodobne odluke. Zapravo, ako e, pročitate nacrt mišljenja koji nam je dostavila komisija, e, tamo ćete naći puno tehničkih elemenata E, e, to izgleda kao što je e, gospodin Volski e, rekao, to izgleda vrlo tehnički dokument, izračuni, opisi i tako dalje. No u pozadini tih tehničkih elemenata doista ima i više nego što su samo vidovi, ima puno vidova vanjske politike. Moramo se pobrinuti da e, zapravo e, se više ne vodi energetski posao, veliki energetski poslovi kao, što je to e, obično, E, dakle, velika trgovačka društva vam ne mogu reći, ma mi samo poslujemo kao obično, nema tu politike, pustite nas da ostvarujemo svoje ciljeve. Ne, to više ne može biti tako. E, vrijeme je zrelo da se mijenja takav stav. Treba učiniti velike koruke prema e, više kohezivnoj pravoj energetske uniji treba izvršiti promjene na obje strane i na potražnji i na ponudi. E, treba, moramo imati koherentniju e, e, opskrbu i objedinjeniju potražnju i tek tada možemo stvariti ono što zovemo energetsku uniju. No ipak, nisam ja veliki optimist što se tiče praktične provedbe tih odredbi. Evo vam jedan primjer. E, e, e, sjeverni pravac 2. Bez obzira, usprkos našim razgovorima, raspravama u Europskom parlamentu i na posljedku nakon provedbe trećeg energetskog paketa, sjeverni pravac 2 je nešto o čemu se raspravlja. Imamo tehničke pripreme, sjeverni tok, dakle dva, komercijalna trgovačka društva, spremni su, primijeniti taj projekt. Pozivam komisiju da dostavi završno sveobuhvatno izvješće o sjevernom toku 2 kad se radi o provedbi trećeg energetskog paketa. Ne bi smjelo biti nikakvih iznimaka, ne smije se govoriti da se samo radi kao obično kada se radi o velikim dobavljačima koji bi jako rado e, probili kroz političku energetsku solidarnost Europske unije. E, dragi kolege, e, e, skrivajući se iza komercijalnih interesa, neka trgovačka društva, koje nažalost podržavaju neke države članice, žele ugroziti sveokupni koncept Europske unije i razbiti ga. ja bih zapravo bio još i više za to da se snizi iznos godišnje opskrbe plina sa 8 na još niže kako bismo e, postigli da se Europska komisija uključi u pravo vrijeme. E, kolege, podržavam ovo izvješće. E, vjerojatno bismo morali malo i neku tehničku raspravu provesti kako bismo razumjeli kakav će, utjecaj na vanjsku i sigurnosnu politiku imati ti tehnički elementi. Hvala, hvala lijepa. Petras, a sada eh, dajem eh, riječ gospođi Delakaros. Hvala lijepa, predsjedavajući. Hvala lijepa, predsjedavajući. I ja bih vam isto tako htjela ovdje reći kako mi se jako sviđa ovaj izvješće, mislim da je izvrsno, ali poneke stvari nisu dovoljno uzete u obzir, pa bih sad govorila o dva politička parametra koje jednostavno nisu dovoljno uzeti u obzir. Prvo, pokušaj da se stvore alternativni putevi, odnosno mogućnosti u kojima sudjeluje Turska. Nije riječ naime samo o opskrbi plinom iz Rusije. U pitanju je i protok plina kroz Tursku, dakle, planovi koji idu kroz Tursku do Europske unije, dakle taj dio, taj dio dobave. I znamo šta onda tu kod te isporuke sve stoji u pitanju. Druga stvar je naravno vezana za ratne sukobe koji su koji se vode u toj regiji, koja je vrlo bitna za transport plina do Europske unije. I sad jasno je da onda i u Turskoj isto tako imamo velikih problema kod osiguranja mirnog, mirne dobave. Mislim da bi osim Turske trebali u isto paziti i na Cipar, jer Cipar ima energetskih sirovina ima dakle nalaze zemnog plina koji bi bili dovoljni za 30 godina da pokriju ne samo njihove potrebe nego i malo šire. Pa mislim da bi to trebali uzeti u obzir jer bi se i odatle mogli isto tako dobavljati plin, a osim toga bi to onda trebalo povezati i sa strujom koja se, dakle strojnim dalekovodima. Za sada je 2,3 milijarde eura potrošeno za recimo dalekovode, odnosno pipeline sve moguće koji do Europe prema Izraelu i natrag. Jer imamo i ne smijemo zaboraviti te velika nalazišta plina i kapacitete u Izraelu, Egiptu, i Cipru koju sam već spomenula. Međutim, ovog časa ne možemo nikako doći do tog plina, bez obzira koliko smo investirali u pipeline zbog ovih ratnih sukoba koji tu prijete i to ometaju i koji bi jasno sve te isporuke ugrozili. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo, gospođo Delcaro. A sada bi se gospođa Šujica, koliko vidim, javila za riječ zanimljivo je da danas raspravljamo o ovoj temi baš u trenutku kad e, se sastaju gospodin Juncker i gospodin Putin. Zanimljivo je da to koincidira. Ali u svakom slučaju podržavam e, ovo izvješće, odnosno mišljenje koje je dao naš kolega Volski. I imam jedno pitanje koje mi nije jasno iz ovih vaših amandmana. Radi se o 8 milijardi kubičnih centimetara za koje vi mislite da bi trebala biti, da bi trebala biti e, neki prag. Ne znam kako smo došli do tog podatka, ako to možete možda objasniti iako se čulo ovdje da je potrebno napraviti jednu tehničku raspravu. U svakom slučaju podržavam da treba jačati regionalnu suradnju, podržavam da treba klauzulu solidarnosti pojačati jer šest zemalja je ovisno samo o jednom izvoru plina i u svakom slučaju se slažem da je potrebna veća koordiniranost i da je ovo definitivno instrument vanjske politike i kao takvoga ga trebamo koristiti što se tiče mm, velikih igrača na tržištu zato sam da se ne zlouporabljava instrument e, tržišnog natjecanja i zato sam da se radi u skladu s pravom e, energetske i Europske unije, samo mi nije bio jasan taj podatak o 8 milijardi kubičnih centimetara koje ste naveli u vašem amandmanu. Dakle, e, u svakom slučaju podržavam E, sve ovo što ste napisali i smatram da je razmjena podataka o ugovorima neophodna jer u protivnom onda ostavljamo velikim igračima na volju da odlučuju oko e, isporuke plina. Energetsku diplomaciju naravno treba unaprijediti i potreban je po meni kao što ste i rekli e, potrebno je još više ambicije i naš pristup treba biti puno ambiciozniji nego što je trenutno. Ali u svakom slučaju podržavamo komisiju uz ove izmjene i uz ove amandmane. Hvala. Hvala Dubravka. Hvala. Izvjestitelj kolega Sarjuš malo pojasni ovo pitanje koje se odnosi na 8000 kubičnih centimetara. Veliki ugovori od primjerice 55 recimo 55 e, i više milijuna kubika koje ima Gazprom sa njemačkim poduzećima, još uvijek je manje od 40% ukupne njemačke potrošnje zbog toga se ne mora prijavljivati. Međutim, svaki manji ugovor, recimo kojeg sklopi Hrvatska ili Litva, Latvija, Estonija. Dakle, to su mali ugovori, što su to i male potrebe, male potrošnje ukupne. Dakle, to bi se, kad se to prebaci u postotke, još uvijek podlješe obavezi da se prijavi. Pa zbog toga se pitam da li bi trebao biti ključ zapravo jedna referentna vrijednost, trebala biti ključna da bude veličina države njena ukupna potrošnja ili da kažemo da samo su one zemlje srednje veličine ili male zemlje koje se nalaze na istočnim granicama Europske unije imaju posebne uvjete jer onda se za njih ne mogu primijeniti iste vrijednosti kao za velike igrače, ove big playere na zapadnom tržištu. Ja u cijelosti recimo podupirem ovaj pristup kojeg je kolega Demesmaker ovdje zastupao. Prvo to tržišno natjecanje na plin, tržištu plina. Mislim, tu apsolutno prihvaćam sve prijedloge koje je dao. Međutim, istodobno imamo jednu paralelnu pojavu. S jedne strane imamo tijela koja nadziru tržišno natjecanje u Europi i koja trebaju, recimo, kod svake moguće fuzije, recimo neke kad se objedinjuju neke velike poslovanje ili korporacije iznad jednog praga od ne znam koliko milijardi eura ukupne vrijednosti, moraju nadzirati, ali traže da se to posvuda isto odvija. I e sad, ako mi odredimo prag na na 40%, onda to još uvijek neće svaki ugovor obuhvatiti. Recimo, ako proučite ugovore koje su najveće zemlje sklopile i to recimo usporedite sa Turskom, Libijom, Katarom, Norveškom i tako dalje i Rusijom. Možemo sad raspravljati da li je to pravi prag kojeg smo mi odredili, da li to treba biti pet ili deset milijarde kubika, ali istodobno ne želimo preplaviti komisiju sa svim ugovorima. I mislim, bila je ideja o tome da kažemo komisiji ne morate sve proučavati, možete to jednostavno odložiti, ali morate zadržiti pravo i mogućnost da možete izvršiti reviziju, dakle proučiti svaki ugovor koji vam, za koji zatražite ili vam se učini da trebate proučiti. Prema tome, veličina opseg, dakle volumen samog ugovora bi trebao biti takav da po njemu znamo šta moramo, dakle po toj volumenu ćemo odrediti kriterije koji idu na reviziju. To bi otprilike bilo ono što je bitno. Jer znamo da između vlada su naravno ugovori bitni, ali još su bitni ugovori kod poduzeća. vi ste u pravu, gospođa Šuica. vi ste govorili o ovom koincidenciji da se danas sastoji Putin i Juncker. To je istina. Juncker je potpuno razoružan kad sjedi pred Putinom. Putin zna sve. Zna ko je šta po kojoj cijeni kome prodao, a Juncker ne zna ništa. On može samo nagađati a mi bismo htjeli prevladati tu asimetričnost koja ide kompletno na našu štetu Evropske unije, na to nejednaku poziciju u pregovorima. Isto tako bi željeli ispraviti ono što komisija predlaže. Jer vidite, na površini imamo transparentnost, obvezu transparentnosti za sve ugovore, a de facto su svi bitni ugovori skriveni ugovori, samo jedan mali dio tih ugovora se pokazuje Evropskoj uniji, koji usput budi kazano. Ove korporacije u središnjoj i istočnoj Europi s jedne strane, a s druge strane korporacije u zapadnoj Europi dovodi u neravnomjernu i nepravednu poziciju jer neki recimo znaju za ugovore svojih e, konkurenata, ali drugi nemaju pojma. Prema tome to je potpuno nepravedna, asimetrična, dakle potpuno neuravnotežena pozicija, a to je upravo protiv jednog od kamena temeljaca na kojima se bazira čitava ekonom, ekonomska politika Evropske unije. Jer mi znamo da se ekonomija mora bazirati u Evropskoj uniji na tome da imamo ravnopravno tretman svih, iste šanse za sve koji su na našem tržištu prisutni. Prema tome, možemo možemo to opravdati samo onda ako želimo vidjeti neke recimo ugovore za energetski izolirane države, energetske otoke kao što su primjerice Baltičke republike. Inače je to potpuno neopravdano i čak da pače više od toga. To je čak u direktno suprotnosti sa našom idejom o energetskoj uniji i zajedničkom jedinstvenom unutarnjem tržištu. Jer govorimo stalno o toj jedinstvenom tržištu, a onda imamo potpuno neobjašnjivu situaciju da ovdje imamo stvari o kojima nemamo pojma. Jer vidite, vi zapravo skrivate neke ugovore, druge pokazujete i to je potpuno neprihvatljivo. Hvala lijepo na tom razjašnjenju. Ja podsjećam sve kolege da rok za podnošenje amandmana sutra i to kao što znate do 12 sati 15. lipnja i možemo sada zaključiti tu točku dnevnog reda i prelazimo na točku broj 10 našeg dnevnog reda, a to je uvođenje mehanizma za razmjenu informacija u odnosu na međudržavne ugovore između država članica trećih zemalja na području energetike i stavljanje van snage odluke broj 994 2012. Ehm, za to je zadužen bio gospodin Eduard Kukan, pa bih njemu dao riječ da nam on prezentira čitavu tu priču. Kolega Kukan je i e, bio zadužen za izvješće u odboru ITRE. Hvala lijepo. Dakle, ovo slijedi zapravo E, čitavo naše izvješće se bavi, kao što ste već sami rekli, uspostavom mehanizma za razmjene informacije s obzirom na međuvladine sporazume neobvezujuće instrumente između država članice trećih zemalja u području energetike stavljaka za snage odluke broj 994 iz 2012. Prema tome, moj prijedlog je potpuno razuman i u skladu sa svim stajalištima parlamenta koji je u prosincu prošle godine usvojen u vezi strategije za ostvarenje energetske unije. U tom izvješću smo pozivali na jaču poziciju komisije u pregovorima o tim upravo međuvladinim sporazumima, uključujući izvedbu ex ante procjene dakle prije nego što se potpišu e, ugovori da se dovede, izradi jedna ex ante procjena. Kada komisija inače radi ex post, dakle naknadne procjene, onda smo vidjeli šta se događa. Naime, komisija je tada nesposobna da ove problematične međuvladine ugovore, sporazume, uskladi sa europskim zakonodavstvom. A to se ne bi trebalo događati kad govorimo o izgradnji jedne funkcionirajuće energetske unije. Specifičnosti prijedloga komisije. Dakle, podsek, opseg važnosti ne odnosi se samo na međuvladine sporazume, nego i na neobvezujuće instrumente kao što su primjerice memorandumi o razumijevanju ili različite političke deklaracije i izjave i isključuju, ali trgovački ugovori između korporacije koji spadaju i koji su pokriveni drugim odlukama. Kao što sam već spomenuo, ja se slažem sa glavnim točkama komisijnog prijedloga, kao što su zemlje članice trebale bi obavještavati komisiju o tome da li su počeli međuvladine pregovore i kako idu, kako napreduju pregovori prema postizanju sporazuma. Ti se međuvladini sporazumi onda trebaju podnijeti komisiji da ih ona procjeni i da vidi da li su usklađeni sa europskim pravom prije nego što se to potpiše. Osim toga bi zemlje članice trebale komisiju obavještavati o obvezujućim instrumentima između država članica dotičnih i trećih zemalja. Zatim bih želio još u vezi s tim izvješćem dvije stvari istaknuti. Htio bih podvući još druge stvari koje mislim da su bitne za uspostavu tih mehanizama. Prvo, trebali bi više transparentnosti i razmjene informacija na području energetskih sporazuma, a istodobno Međutim, komisija treba jamčiti sigurnost povjerljivosti informacije tih podataka koji se iznose. Drugo, komisija bi trebala provjeriti usklađenost sa europskim zakonodavstvom, ali isto tako i razmotriti strategiju, energetsku strategiju Europske unije. Drage kolege, zahvalni smo vam na svim vašim prijedlozima ili dodacima i doprinosima ovom. Prema tome imate još 25,5 sati jer vam je rok za podnošenje istih ističe sutra u podne. Hvala lijepo, Edvard. Evo, kako god da se okrenem, vidim da nam je Tonino Picula bio izvjestitelj smjeni, prema tome Tonino ima riječ. Hvala lijepo, predsjedavajući. Ja sam vrlo sretan da korak po, korak se zapravo izlačim iz ovog izvjestiteljstva u sjeni tijekom vašeg predsjedanja, ali nastavit ću na, na Hrvatsku. Nedostatak ex ante pregleda i mogućnosti sudjelovanja u pregovorima, nedostatak pravne sigurnosti, to jest mehanizama kojima bi se ugovori koji nisu usklađeni sa EU zakonodavstvom poništili ili promijenili, te nedostatak transparentnosti u trenutnim pregovorima postojeća odluka ne usklađuje međuvladine sporazume sa zakonodavstvom europske unije. činjenica je također da ex post utvrđivanje neusklađenosti ugovora s europskim zakonodavstvom nije dovelo niti do jedne promjene ugovora. postoji slaganje kako je zbog uočenih nedostataka potrebna izmjena postojeće odluke ali nema konsenzusa oko modela kako to učiniti zastupam stajalište da valja osigurati adekvatnu razmjenu informacija i osigurati pravnu zaštitu ukoliko se prijedlozi ugovora pokažu neusklađenima sa zakonodavstvom unije. podržavam argumente o potrebi nadzora komisije ona bi smjernicama trebala pružiti podršku pregovorima ali voditi računa o definiranju rokova koji ne bi smjeli usporavati proces transparentnost u nabavi energenata od trećih zemalja važan je element osiguravanja energetske stabilnosti zbog toga trebamo višu razinu transparentnosti pri sklapanju ugovora o nabavi s tim zemljama pružanje sigurne održive konkurentne i povoljne energije našim potrošačima je dostižan cilj ako i kada su energetska trgovinska i vanjska politika usklađene i dosljedne zaključno sklapanje ugovora s trećim zemljama još uvijek je naša realnost obzirom na količine energije koje europska unija uvozi paralelno s izmjenom ove uredbe i usvajanjem zimskog paketa o energetskoj uniji moramo upornije raditi na podizanju razine energetske učinkovitosti i neovisnosti hvala hvala Mislim da se nitko drugi nije javio za riječ u vezi ove točke. Prema tome komisija isto tako čini se da nema što reći, nije zainteresirana. Dobro. Onda bih Edward, a pardon, Sariš Volski kolega. Da, da, ja sam se samo htio javiti da kažem kako se slažem sa svim što je kazano. Međutim, jedan komentar. U vladinim ugovorima imamo, među vladinim ugovorima imamo zapravo i tu komponentu ugovora sa korporacijama. Upravo je to ono područje o kojem sam vam govorio. A mislim i Edward Kukan je to nadopunio. Drugo, što više jasnoće bude u međuvladinim sporazumima, to ćemo imati kasnije manje probleme sa tajnim dogovorima između korporacije, između poduzeća. Mi jako znam, dobro znamo da na tom području nema političkih dogovora. U ovom trenutku, barem u ovom trenutku, možda će ih jednog dana biti, ali u ovom trenutku znamo da su sve ovisi o političkim uvjetima a da ne kažemo da je to geopolitički već isplanirano, a i uvjetovano. Mislim da ne moramo ovom odboru o tome uopće dalje argumentirati i to obrazlagati, pogotovo što je Petres otišao ali vidimo. Dakle, što više bude jasnoće u međuvladinim sporazumima, to će situacija biti bolja. Drugo, moći ćemo izbjeći te vrlo negativne situacije kao primjerice kad eh, komisija ide provjeravati ugovor bugarski o isporukama nafte preko južnog toka ili isporukama plina ili energenata bez obzira. Prema tome pitanje jasno transparentnosti tih ugovora. A treće, mislim da ta uredba izbjegava de facto, što nije u redu, u različite memorandume koji nisu nužno službeni međuvladini sporazum. Dakle, različiti dokumenti, dogovori i memorandumi koji bi e, de facto imali čak i veću težinu od međuvladinih sporazuma jer nose puno više podataka, ali oni nisu ovdje uzeti u obzir. Prema tome na tom mjestu je ovo vrlo skroman tekst pa bih predložio da mi kao parlament pogledamo i da insistiramo na tome da bilo kakav od ovih dogovora i dokumenta, čak i ovi memorandi koji nisu tim objašnjeni, obuhvaćeni budu predmetom moguće revizije i da se insistira na veće jasnoće. Ja sam se htio zahvaliti Jaceku na njegovom radu jer mislim da postoji jasna veza između toga što je više jasnoće u pregovorima e, o međuspovladinim sporazumima, to će biti puno bolje za budućnost tih ugovora. A ova druga primjedba koju je dao, da, međuvladini sporazumi, Dakle, ti memorandumi o kojima je on govorio o sporazumijevanju, recimo, i stvari koje su naoko službeno malo manje mm, obvezujuće od sporazuma, su već ovdje uključene, sadrže puno detalja. To sam i govorio. Hvala lijepo, Eduard. I kao mogu na kraju ove rasprave reći da rok za podnošenje amandmana ističe sutra u podne. Sljedeća točka e, na dnevnom redu bi trebala biti uz isključenje javnosti, što znači da ćemo napraviti pauzu od otprilike 10 minuta, a nakon te pauze će gospođa Natalija Kostolova e, doći na jedan hearing pred nas, kao što je predviđeno, pa ćemo razgovarati i razmijeniti gledište sa Nataljom Apostolovom, novom imenovnom voditeljicom izaslanstva EU na Kosovu. I onda se nakon toga oko u 11.30 otprilike može vratiti naš auditoriji na sljedeću točku dnevnog reda, a to je razmjena gledišta sa Selahatinom Demirtasom, jednim od vođa Narodne demokratske stranke Turke, a to će biti i zadnja točka danas snjeg rada prije podne. Prema tome, deset minuta pauze da ostanemo sami, isključenje javnosti i onda idemo na točku 11 dnevnog reda. Izvolite. stranke iz Turske. Imamo pet od Dear colleagues, let us continue uh, with the item 12. Dragi kolege, nastavljamo sa uh, točkom 12 našeg dnevnog reda. Radi se o razvini gledišta sa gospodinom Sela Hatinom Demiritašom, jednim od vođa Narodne demokratske stranke HDP-a. Prije svega želim pozdraviti gospodina Demiritaša ovdje u odboru AFETA zajedno s njegovim kolegama i suradnicima. Gospodin, Demitaš je e, gospodin Demitaš, proteklih mjeseci situacija u Turskoj na vrhu je dnevnog reda Europskog parlamenta e, kao i e, same plenarne sjednice. Svi blisko platimo situaciju u Turskoj, i iz sigurnosnog motišta pa i onda političkog, iz motišta migratorne izbjegličke krize u regionalnom e, kontekstu, a motrimo i unutarnji razvoj događaja u Turskoj. I zato bismo jako cijenili kada bismo danas dobili vašu analizu situacije u vašoj zemlji u ovom trenutku. Velika nacionalna skupština izglasala je izmjene i dopune Turskog ustava, koji e, omogućuje e, skidanje parlamentarnog imuniteta zastupnicima. E, no zastupnici su podigli glas da protiv takvog političkog pritiska je se zabrinuo u odnosu na te razvoj tih događaja. U tom kontekstu rado bismo čuli vašu analizu E, što vi imate reći, tako da možemo proširiti naše izvore informacije i analize kako bismo procijenili gdje stoji Turska danas u kontekstu općeg dijaloga između EU unije i Turske, kao i u kontekstu odluka u pogledu liberalizacije viznog režima i nastavka e, predpristupnih pregovora u pogledu cijelog konteksta e, pokušaja iznalaženja e, rješenja za kontrolu migratornih tokova kroz istočno sredozemnu rutu, a osobito o položaju kurdskog stanovništva u Turskoj. Gospodin Demiteš, imate 10 do 12 minuta za uvodne e, izjave, a onda će vam zastupnici e, postaviti pitanja i komentare. Imaćete još 10 minuta za odgovor turski jezik je na kanalu 25. Gospodin Demiteš, imate riječ, izvolite. Hvala vam lijepa, drage kolege. Hvala lijepa što ste mi pružili ovu priliku. E, kao odbor za vanjske poslove pratite razvoj događaja u Turskoj vrlo pomno. Siguran sam da imate detaljne informacije, no međutim htio bih e, s vama podijeliti svoja stajališta u pogledu e, nedavnog razvoja događaja u Turskoj, a i mogućeg razvoja događaja do kojeg bi moglo doći u budućnosti. Turska prolazi kroz izvanredno političko razdoblje. E, to zapravo nije e, redovna normalna situacija jer Ustav je potpuno suspendiran. Politička sredstva su blokirana, sloboda izražavanja, sloboda medija su, e, se svakodnevno teško gaze i sve više se uspostavlja režim jednog čovjeka pod vodstvom Adnana. Naravno, postoje povijesni uzreci svih ovih problema koje imamo danas. E, ti problemi nisu nastali preko noći. Imamo e, e, duboko ukorijenjene probleme s demokracijom od uspostave Republike. Svi se ti problemi ne mogu pripisati pogreškama Adana. No Adan i njegova vlada nisu ništa učinili kako bi uveli reforme i riješili probleme u proteklih nekoliko godina, upravo suprotno. Oni su e, stvorili još složenije probleme. Na primjer, e, imali smo miravni proces e, dvije godine, na dobrobit Turske. E, zaustavljeni su bili sukobi, e, došlo je do prekida vadre. E, trebalo je uspostaviti mir, ali onda je gospodin Adan shvatio da to neće biti njemu na korist, da će izgubiti glasove i zato je zaustavio cijeli proces e, mirovnih pregovora e, poticao je sukobe i od tada je došlo do devastacije kurdskog područja. Postoje određeni okruzi gdje postoji strogi policijski sat i to više od šest mjeseci u nekim okruzima. Vojska tamo provodi operacije sa tenkovima, e, topovima i tako dalje i e, cijeli dijelovi tih okruga e, e, je uništeno, porušeno, tisuće ljudi su izbjegli, pobjegli, tisuće ljudi je umrlo, no Arduan odbija vratiti se na proces pregovora, odbija sjesti za stol kako bi izašao rješenje za taj problem. E, sukob e, mu služi njegovoj svrsi, njegovoj političkoj svrsi e, jer ovaj rat koji traje u Turskoj zapravo pali nacionalističke osjećaje i zato Ardoan ima koristi od tih nacionalističkih domoljubnih osjećaja i on zaista nikako neće ponovo pokrenuti mirovni proces. Ukidanje imuniteta dio je tog procesa. Ukidanje imuniteta ne može se smatrati, analizirati izolirano. To je dio Ardoanove strategije. E, e, e, e to je protivno e, e, Ustavu. E, on nam lišava nas našeg prava, podnošenja pojedinačnih zahtjeva Ustavom sudu. Parlament je odobrio protuustavne amandmane. Zadnji članak tih amandmana nam ne dopušta podnositi pojedinačne zahtjeve Ustavnom sudu. E, istražni e, e, spisi o EDP-u od njihovim zastupnicima imaju imamo oko 93 istraga se vodi samo protiv mene. Protiv mene će se vršiti kazneni progon. Vjerojatno će to početi sljedeći tjedan. Ministarstvo pravosuđa već je prebacilo te istražne predmete uredu tužitelja. Kazneni progon počet će sljedeći tjedan. E, naša, e, naš klub, naš strečki klub odlučuje da nećemo odgovoriti na poziv tužitelja, nećemo e, prihvatiti, nećemo davati iskaze svjedoka, davati iskaze gdje nam je ukinut imunitet protivno turskom ustavu i svi tužitelji rade na zapovjed i prema uputama Erdogana. Dakle, u tom e, slučaju tužitelj će morati odlučiti e, i prisilno nam dovesti e, uz pomoć policije pred e, tužitelja kada e, ako nas policija tamo e, privede, nećemo odgovarati na pitanja. E, imamo zajednički tekst obrane, svi zastupnici branit će se istom obranom, nećemo dati pravnu obranu, nego ćemo reći da je to politički korak koji će utrti put režimu jednog čovjeka, nećemo odgovarati niti na jedno pitanje koje će nam postaviti. U takvom slučaju naravno možda ćemo biti i e, stavljeni zatvor. Mislim e, da su ti istražni predmeti, istrage protiv nas zapravo i smiješni i tragični. Većina istraga o e, našim zastupnicima HDP-a su, dakle hdp p-a su, radi se zapravo o slobodi izražavanja. Tu se radi o govorima, o izjavama koje sam do danas dao i pretražio sam te istražne spise, izvršio sam uvid u njih e, i te optužbe protiv mene zapravo su pravno gledano mm, jako loše. 2008. E, e, tijekom proslove Narusa rekao sam sljedeće, a sada me optužuju da sam vršio promežbu na korist terorističke organizacije. Evo što sam rekao, najkraći put do mira ide kroz gospodina Eđolana, to je najkraći put e, e, e, sa najmanje krvi tražimo bratstvo, prijateljstvo, mnogo godina. Želimo ići kroz proljevanje krvi i turski i, kurski kurdski narod ima na to pravo. Evo, a sad se ja, sad mene optužuju da sam to radio na korist terorističke organizacije. Evo, da ću vam još jedan primjer u jednom od najvećih turskih gradova, Kajsiriju, e, zgrada HDP-a, Narodne demokratske stranke, napali su je rasisti, uništena je, spaljena je. I mi smo uložili prigovor e, e, protiv ravnatelja policije i službenika sigurnosnih snaga tamo. Rekli smo da je bio nehajan, da nije zaštitio nakon zgradu. Nakon tog prigovora tužitelj je počeo nas ispitivati e, zbog e, klevetanja policijskog službenika. Umjesto da je ispitao e, ravnitelja sigurnosti u tom gradu, protiv nas će se voditi kazneni progon zbog klevete. Još jedna optužba protiv nas je to što smo imali jedan izborni skup i na tom skupu e, dao sam e, e, govor na kurdskom, mom maternjem jeziku. Državni odvjetnik tužitelj nije imao problema sa sadržajem govora, ali smatra da je zločin što sam govorio na kurdskom jeziku i protiv mene se u četiri predmeta vodi istraga zbog toga što sam govorio kurdski. Naprimjer, Rekao sam da kurdski narod ima pravo na obrazovanje na, na kurdskom jeziku i to je zapravo sada optužba protiv mene u e, gotovo svih ovih šesto predmeta radi se o slobodi izražavanja. Svi zastupnici su optuženi za otvoreni govor, za izražavanje svojih stajališta. E, sramota je da se protiv nas provodi kazneni progon. Nažalost, e, izloženi smo riziku zatvora. Evo, ja, protiv mene se vodi kazneni progon za, prijeti mi 468 godina zatvora. Naravno, sve to služi, služi političkim svrhama. E, to će mu biti jako lago. Kao Hitleru, da bude jedini čovjek na vlasti, e, to će biti jako dobro za njega. I zato e, je postojanje kurdskih parlamentarata u turskom parlamentu ključno. Mi smo ona sila koja će moći zaustaviti gospodina Erdogana. Dakle, prolazimo kroz povijesno razdoblje za budućnost Turske. U takva vremena mislimo da je oporba koja se zalaže za mir, da bi trebala biti jača kako bi, kako bi smo mogli uvesti mir i stabilnost u našu zemlju. To je potrebno e, e, za mir i stabilnost i u našoj zemlji i u Siriji jer se u Siriji ne može ostvariti mir ako nema mira u Turskoj. Ako Turci i Kurdi postignu povijesni mir, to će utrti put stabilnosti u Siriji. Danas e, smo svi suočeni s izazovom izbjegličke krize. Zapravo mir između Turaka i Kurda ima izravnu vezu sa rješenjem e, problema izbjeglica. Moguće je imati stabilni okoliš u kurdskom području u Sirjevi, u Rađavahu, ali to zahtjeva potporu Ankare. Erdogan ne, e, se ne želi pomiriti sa Kurdima u Siriji i zato tamo i dalje e, vidimo nestabilnost. No u sjevernom dijelu Sirije moguće je uvesti brzo stabilnost i tada bi većina tih izbjeglica se mogla vratiti jer bi postojala sigurna zona za te ljude u Siriji pa bi se ljudi mogli vratiti u svoju domovinu. Kurdske vlasti tamo e, također surađuju, žele e, prihvatiti sve sirijske kurde, izbjeglice i e, druge e, ljude, drugog etničkog podrijetla na temelju te e, izbjegličke klize. Dakle, moramo vidjeti kako je ona povezana sa mirovnim procesom u Turskoj. Ako ništa ne učinimo za rješenje tog problema u Turskoj, tada će rješenja za Sirije biti samo, neće biti stvarna. E, Erdogan koristi izbjegličku krizu e, e, za instrument ucjene. Moramo razviti alternativne politike kako bismo e, vratili e, demokratske snage u Tursku kojima treba više potpore, a mirovni proces između Turaka i Kurda treba ponovo otvoriti e, i trebaju dobiti značajnu potporu za taj proces i naša sigurnosna zona u sjevernom dijelu Sirije pod vodstvom Kurda je jako bitna. Mislim ako se to učini da će se moći riješiti neki problemi. Ako Europski parlament može e, provesti odlučne intervencije, na primjer e, da bude posrednik za rješenje kurdskog problema, možda e, se može, možda Europski parlament može osnovati jedno izaslanstvo za posredovanje. Ako bi Europski parlament mogao poduzeti konkretne korake, to bi nam olakšalo stvari. Dakle, bilo bi vrlo korisno ako bismo mogli ponovo pokrenuti mirovni proces. Od sljedećeg tjedna e, ja i moji kolege e, mogli bismo biti e, stavljeni u zatvor i u tom slučaju treba će vam, nam vaša potpora, solidarnost. Nećemo napustiti svoju zemlju. Možemo, mogu nastaviti u zatvor godinama, ali mi nećemo napustiti svoju zemlju zato što to radimo radi uspostave mira u našoj zemlji. No ako će postati međunarodna potpora i solidarnost, to će stvoriti priliku da mi ojačamo demokraciju i možemo to iskoristiti kao e, sredstvo, kao argument za borbu za mir i demokraciju. E, Biće problema između Turske i Europske unije također Erdogan e, je jučer e, održao govor i rekao je da će se ponovo zabaviti tim pitanjem, da će donijeti novu odluku e, u, odnosu na kritiku koja dolazi iz Europske unije. On kaže da on može zaustaviti odnose sa Europskom unijom, ali to nije stvar jedne političke stranke ili jedne osobe, to je državno pitanje. Mi mislimo da ne bi Erdogan bio taj koji će e, odlučiti o zaustavljanju odnosa sa Europskom unijom, jer cijela ta stvar pristupni pregovori e, će biti protiv nas. Jer upravo zbog tih pregovora možete do određene mjere kontrolirati ono što Turska radi ili nam možete pružiti potporu. No ako se sva vrata potpuno zatvore, ako neće biti e, odnosa između Turske i Europske unije, to će e, biti e, razorno za demokraciju, pogubno. trebaju postojati e, stalni odnosi između Europske unije i Turske koji će se pozivati na kopenhaške e, kriterije i podržavati europske vrijednosti. Mislim da je to od najveće važnosti. Hvala vam lijepa, a sada mogu odgovarati na vaša pitanja i komentare. Hvala lijepo, gospodine Demirtaš. Uh, dear colleagues. Dragi kolege, prije nego što otvorimo raspravu, moram vas zamoliti za razumijevanje i zamoliti vas za vašu suradnju. Imamo gotovo 15 zahtjeva za riječ, što znači da svako od vas može govoriti po minutu. Molim vas, budite točni kako bi i ostali kolege imali vremena postaviti pitanje gospodinu Demirtašu. Ovdje imam gospođu Piri, koja je naša izvjestiteljica, koja bi htjela govoriti. Gospođa Kefaljanis također i vi želite uzeti riječ, koja je voditeljica naše, naše, našeg izaslanstva. Ne sad, ali kasnije, dobro. Znači, prvo Kati Piri kao naša izvjestiteljica, zatim naš voditelj izaslanstva. I ja ću pokušati biti vrlo korektan u raspodjeli vremena. Hvala lijepa predsjedavajući, hvala gospodinu Demertašu što ste došli i tu nam prezentirali svoju viziju situacije. Pitali ste se, tražili ste solidarnost. Ali evo sad da vam kažem, veliki broj naših zastupnika je bio vrlo kritičan prema ono što se događa u Turskoj, prema ukidanju imuniteta i znamo šta se događa u Turskoj u Turskom parlamentu i što će prijeti da se dogodi sljedećih tjedana. Prema tome, ako vi i vaši kolege budete zatvoreni, onda ovaj parlament neće ni u kom slučaju pristati ni ratificirati onu odluku o liberalizaciji viza za turske građane. Prema tome mislim da možete računati s našom solidarnošću koja postoji i koja će uvijek postojati. Jer mi se borimo za to da ljudi imaju pravo iznijeti svoje mišljenje, čak i ako se mi s tim ne slažemo. Ali borimo se da svako kaže svoje mišljenje, pogotovo u parlamentu. Drugo pitanje u vezi jugoistaka, da li bi nam mogli malo reći što se sada događa u gradovima režima pod posebnim režimom s policijskim satom i tako dalje. I još nešto, puno njih u parlamentu smatra da nema opravdanja za nasilje, niti opravdanja za terorističke napade. I znam da se vi osobno s tim slažete. Pa recite nam koje su vaše, šta vi pokušavate da uvjerite PKK da prestane sa tim e, terorističkim napadima. Hvala sada gospodin Kakojanis na jednu minutu. Hvala lijepo. Hvala predsjedavajući. Kao prvo, želimo srdešnu dobrodošlicu gospodinu Demetrijašu ovdje u našem parlamentu. Pitam se kako je uopće uspio doći do nas, jer čini se da u ovom trenutku to uopće nije jedno. Jednostavno. Pitam se da li bi i druge njegove kolege mogli doputovati u Europsku uniju kako i kako bi nas bolje informirali o tome što se tamo sve događa. Nama je potrebna stabilna Turska, zato su nam potrebne stabilne okolnosti, uvjeti u samoj Turskoj, ali i izvan Turske u regiji. Treba nam suradnja, treba nam dijalog. Treba nam rasprava otvorena. Europski parlament je na svojem zadnjem plenarnom zasjedanju glasovao o izvješću koje se odnosilo upravo na ovo ukidanje imuniteta 136 zastupnika Turskog parlamenta kurdskog podrijetla. Mi imamo doista velikih problema u našem izaslanstvu parlamentarnom kad je riječ o miješanom parlamentarnoj skupštini našeg i Turskog parlamenta. Postoje dvije misije, dva izaslanstva koja su planirana, dakle dvije, dva boravka našeg izaslanstva planirana za lipanj. Međutim, pitamo se da li je uopće to svrsishodno i da li bi to služilo jednom doprinosu jednoj stabilnijoj Turskoj. Hvala lijepo, gospodine Kefalajanis. Je u redu sve s vašim prijevodom? Možete li provjeriti sa tehničarima da li su kanali u redu? malo prije možete li molim vas zamoliti vašeg šefa izaslanstva da mi ponovi e, svoje napomene nije, nisam mogao čuti hvala da sad se čuje molimo vas ali vrlo vrlo kratko i vrlo brzo dobro dobro, prvo, dobrodošli od srca gospodine Demirtašu. Moje pitanje je bilo kako ste uopće uspjeli doći do nas. Jer pretpostavljamo da vaši kolege iz vaše stranke, da bi oni trebali doći u Parlament evropske. Mi želimo stabilnu Tursku. To je jako važno za suradnju, dijalog i budućnost. Prema tome treba nam u čitavoj regiji stabilnost, ne samo u Turskoj, ali posebno u Turskoj. Prošlog tjedna smo glasovali o jednom izvješću, a rezultat glasanja je pokazao da i mi priznajemo i shvaćamo kako ste na jednom bolnom i teškom putu prema demokraciji. Mi imamo problema zatim sa našom međuparlamentarnom skupinom kad trebamo bilo što organizirati. Trenutno imamo problema u suradnji s kolegama iz Turskog parlamenta. I nije to sad sve samo u pravcu demokracije, nego pogotovo u fazi izmjene ustava koja nas onemogućava. Hvala lijepo. Gospođa Zomer. Mi sad smo naravno zapeli u teškoj dilemi, kao što vam je poznato. Za vas s jedne strane imamo dogovor Turske i Europske unije koja je vrlo važna za Europsku uniju i Erdogan nas je sa izbjeglicama strašno stavio pod pritisak, a s druge strane bi htjeli pomoći oporbi u Turskoj jer smatramo mi iz naše evropske perspektive da su uvjeti u Turskoj nepodnošljive ono što radi Erdogan sa svojom strankom. Pa što biste preporučili? Mi s jedne strane bi upravo pristupne pregovore, već smo na rubu da ih prekinemo. To ne znači da bi mi razgovore i pregovore prekinuli. Međutim, Erdogan čini sve e, kako bi se Turska razvila E, u Erdogan dakle čini sve što može da Tursku usmjeri u krivom pravcu. Prema tome, kao što smo već rekli, vi polažete velike nade u naš parlament, a mi u parlamentu, kao što smo malo prije čuli, ne moramo biti tako jako diplomatski i kažemo otvoreno sve što mislimo. Kako, ali s druge strane se brinemo da se kriteriji poštuju, barem oni osnovni, kao što je Katy Piri već rekla, mi pod sadašnjim uvjetima ne možemo pristati niti na liberalizaciju viznog režima s obzirom na to kako je. Tako da, što biste rekli, što biste preporučili da mi učinimo? Hvala lijepo, gospodin Lopez. Hvala lijepo. Dobrodošli u parlamentu, mi se nadamo da je ovaj posjet svakako je jedan isto oblik priznavanja vas kao političara i vaše stranke. I nadamo se da ćete imati, osjetiti više solidarnosti u budućnosti vi i svi ostali kolege kojima je zastupnički imunitet u Turskom parlamentu ukinut. Dakle, ovdje smo govorili puno o položaju Kurda i o tom stanju, međutim, mene zanima od vas kako vi gledate na dogovor i sporazum između Europske unije i Turske. Mi smo jako oštru kritiku predsjednika Erdogana ovdje iznosili. Međutim, zanima me kako to izgleda unutar same Turske, jer znamo da tamo ima isto velikih problema s obzirom na njegov pogled na žene i na druge stvari. Kako je tamo, recimo, odnos prema Erdoganu i njegove politici? Hvala. Sada gospodin Teokaros. Hvala lijepo. Gospođa Teokaros. Hvala lijepo. Gospodine Demirtaš, trenutno je sad situacija sljedeća. Protiv Kurda se vrši genocid. A vi ste rekli da postoje mnoge, mnoge izbjeglice, tisuće mrtvih i da je kurdski narod i dalje progonjen. A mi znamo da kurdski narod čini veliki postotak ukupne turske populacije. Sad, naše stajalište, naše evropsko stajalište, posebno stajalište Europskog parlamenta prema Erdoganu i njegovoj vladi je vrlo kritično jer se nije poduzelo ništa. Dakle, moje prvo pitanje. 25% u ukupnom stanovništvu Turske čine Kurdi. Ne bi li se ne bi li Turska možda mogla prihvatiti neku vrst posebnog odnosa i sporazuma između ostatka zemlje i Kurda, jer mi znamo da su Kurde žive posvuda. Hvala lijepa. A sada gospodin Kučnik. Mi već dugo vremena pratimo što se događa u Turskoj. I moram reći da se baš ne slažem u cijelosti sa svim što ste rekli. Što se tiče prava Kurda, mislim da su oni proteklih godina čak dobili povećana prava jer sada recimo Kurdi mogu govoriti u predizbornim kampanjama, što nešto što je bilo potpuno nečuveno prije 15 godina i nezamislivo. Onda vidjeli smo da je tu došlo do različitih velikih investicija na kurdskim područjima i za kurdski narod. Prema tome, Mislim da nije situacija baš tako jedna strana. Zatim, drugo, htio sam vas htio pitati kad je vaša stranka počela braniti prava i drugih manjina. Ja sam iz Bugarske, pa znam jako dobro kako to izgleda kad sekularne stranke doista brane e, doista brane prava manjina. Hvala. A sada gospodin Hadži Georgiju. Hvala vam. Dakle, trenutno je stanje vrlo teško za sve nas. Nalazimo se pod velikim pritiskom vlade jedne velike zemlje, a s druge strane vidimo da ste i vi ugroženi, čak ste govorili da bi sljedećeg tjedna možda mogli završiti u zatvoru. I ovdje ste čak i apelirali na stanovitu solidarnost eh, s Europskim parlamentom. Ne znam da li će to biti dovoljno, ne znam da li bi samo naš apel ili naše očito izjašnjavanje u parlamentu mogu uopće utjecalo na politiku Erdoganovu i na vaš e, mogući odlazak u zatvor. Što se tiče politike Evropsko-Turske, možda bi čak i naša intervencija u tom smislu bila još e, i škodljiva i možda bi više naškodila nego pomogla. Zatim još nešto. Mnogi kažu da biste vi trebali pokušati kao umjereni kurdski političari smanjiti utjecaj PKK i koji bi trebali eventualno čak spriječiti te turističke udare. Hvala lijepo, gospođa Lohbihler. Hvala lijepo, hvala vam gospodine Demirta što ste nam se pridružili. Vi ste sad ovdje govorili što vama sve prijeti, kakve kazne i kakav progon. Mi imamo još jednu kurdsku zastupnicu, gospođu Lajlu Sanu, koja je od nas dobila Zaharovu nagradu nagradu Zaharova. Da li znate nešto više o njoj s obzirom na slobodne, slobodu izražavanja? Ona je uglavnom optužena zbog takvih delikata. Pa možda bi tu trebali isto više solidarnosti mi iskazati. Drugo moje pitanje, čini se da je kroz ukidanje imuniteta su različiti mandati zastupnika vaše stranke ostali slobodni, ali da oni prema Ustavu bi se morali, ne mogu se sad biti pripojeni većinskoj stranci, nego moraju kroz dodatne izbore biti na novo dodjeljeni. I tu postoji onda opasnost da ipak pa pripadnu AKP-u. I onda bi oni mogli imati dvotrećinsku većinu u parlamentu i mogli kompletno izmijeniti svoj ustav kako želi. Kao što mislite kako, koliko je ta opasnost doista prijeti. Gospodine Deos, hvala lijepo. Ja bih htio pozdraviti gospodina Demertaša i reći kako će naš e, dijalog i naš razgovor sasvim sigurno ostati otvoren. Jer svaki čovjek koji je imalo otvoreni demokratski nastav, razumije pod kojim ste vi pritiskom. Ja sam Grke, inače dolazim iz Zlatne zore, što se tiče moje političke domovine. Mi isto živimo u demokratskoj zemlji, ali nas svejedno unatoč tome dakle progone. I sad moje pitanje vama, što zastupate kakvo mišljenje imate o tome e, odnosu turske politike prema grčko-turskim sukobima i odnosima, naravno Cipar i ostalo. Drugo, što se tiče pritiska kojem ste bili izloženi i kojim ste i dalje izloženi, mislite li da možete tu bilo šta učiniti protiv Erdogana? Gospodin Lid, sada. Hvala. Za razliku od mojih prethodnika, ja ovdje želim naglasiti kako mi imamo ovdje pravnu državu, ako vi to niste možda shvatili, u Grčkoj je pravna država glede ovih progona o kojima smo malo prije čuli. A sada vama, gospodine Demirtaš, hvala vam što ste došli. Vjerujte, imate punu solidarnosti i našu potporu i Zatim potpuno dijelim vašu procjenu da je to, da to jaka regionalna komponenta u čitavom tom sukobu. Mi imamo inače teško stanje sa pregovorima s Turskom i mislim da je s naše strane potrebno jedan jasan znak, a to naime e, da im ne liberaliziramo vize jer inače kako ćemo im neke stvari staviti na do znanja. A moje pitanje je šta je sad sa recimo sa ovim izbjeglicama o kojima ste govorili. Tko se za njih brine i kako bi Europski parlament stekao bori, bolji uvid u to koliko ih je, ko ih hrani, kako se za njih brine i kako to točno izgleda na terenu. Hvala lijepo sada gospodin Meker. Hvala. Dobrodošli gospodine Demirtaš. Mi se radujemo što ste danas među nama jer za nas je to vrlo bitno. Ja sam u ovom parlamentu se uvijek zauzimao za načelo samoodređenja i oduvijek sam podupirao kurdski narod što ću i u budućnosti činiti. Imam nekoliko pitanja za vas. Govorili ste o mogućnosti da vas se zatvori. Ako dođe do toga, onda da li ćete moći i dalje e, politički djelovati ili će biti kompletno zabranjena i vaša stranka i svako izjašnjavanje ili političko djelovanje. Dakle, moguća zabrana vaše stranke, koliko je to realno? I polazite li od toga da 23. i 24. poglavlje, to su poglavlja o pravosuđu i pravnoj državi, i u našim pregovorima da li bi mogli blokadom tih pregovora u tim poglavljima nekje ne, vama pomoć? Hvala sad gospođa Šakev. Hvala. Puno se toga dogodilo od kad smo mi prošli put bili u posjetu kod vas, a nakon toga smo mi vodili u našem parlamentu raspravu o ukidanju imuniteta kurskim zastupnicima u Turskom parlamentu. Imam dva pitanja na vas. Koje reforme smatrate da bi bile idealne za ove zakone protiv terorizma? Dakle, šta mislite, šta bi bilo potrebno stvarno poduzeti u Turskoj da se možete suprotstaviti terorizmu? A drugo, koje biste reforme doista vi vidjeli, voljeli vidjeti na putu na demokratičnu Tursku. Drugo, mi smo čuli različite optužbe da je se raspored i raspoređivanje izbjeglica uvijek radi sa demografskim nekim planom. Drugim riječima da se popune one demografski slabo popunjene, dakle slabo nastanjene nastanja na području ili tamo gdje je staro stanovništvo. Hvala sad, gospođa Merci, Hvala, gospodine predsjedavajući. Dozvolite mi, gospodine Demirtaš, da vam kažem da mi je veliko zadovoljstvo što ste ovdje sa nama i što imamo priliku razmijeniti mišljenje. Ja sam zaista prijateljica i Turske i turskog naroda. Drago mi je što Turska predstavlja kulturnu raznolikost, vjersku raznolikost, E, i što je prijateljica kurdskog naroda. Ja se ne protivim pridruženju Turske Europskoj uniji pod uvjetom da se to ne učini pod bilo kojim uvjetima i da se ispoštuju kopenhaški kriteriji kao i kriteriji vladavine prava i ljudskih prava. I mislim da e, uz ovo kolektivno ukidanje imuniteta zastupnika, gospodin Erdogan e, je prešao crvenu liniju koju nikako ne možemo prihvatiti kao zastupnici Europskog parlamenta i koju moramo, kao što je rekla Kati Piri, e, osuditi. Ja sam kao supredsjednica radne skupine e, prijateljstva sa turskim narodom E, već rekla da se slažem u potpunosti sa pitanjima koje je postavila Marija Čak. Ja bih e, voljela, gospodine Demirteš da nam kažete kako borba protiv terorizma se koristi, jer mislim da je to ključno pitanje. Evo, samo trenutak, gospodine predsjedavajući. Sada gospodin Papadakis. Hvala. Želim prvo pozdraviti gospodina Demirtaša. Mislim da je iz svega onog, pogotovo iz naše plenarne rasprave, postalo jasno kako većina europskih zastupnika želi Tursku, želi vidjeti demokratsku Tursku, koja prihvaća svoju vlastitu oporbu, koja poštuje prava Kurda, koja ne predstavlja dodatne probleme za Siriju i sirijsko stanje i koja će jedan dio Ciparskog otoka vratiti kojeg drži pod okupacijom. Mi smatramo da je ono što Erdogan čini, da je to dobrim dijelom odgovorno za situaciju kakva je sada i to je dobar dio Europe uznemirilo i zapravo ih antagoniziralo. I prema tome mislim da je jako bitno da gospodin, da Europski parlament vas i dalje podupire. Hvala. Sada gospodin Androlakis. Gospodine Demirtašu, mi smo vrlo solidarni i želimo da se pokušaju sve ove krize i sukobi i problemi u Turskoj riješiti mirnim političkim putem. Sad me zanima da li je to povezano i sa ovim spornim E, protuterorističkim zakonom u Turskoj. A osim toga, volio bih čuti rado i vaše mišljenje o ovom dogovoru Evropske unije i Turske glede izbjeglica o tom velikom dilu. Zatim, što vi mislite što će se dogoditi u Siriji ako dođe do sukoba između kurdskog naroda i onih snaga koje su već zadnjih godina i desetljeća u Turskoj i na tim područjima dominirale, dakle ekstremnom desnicom, onda je pitanje šta će, se dogoditi. Vidimo da se takve stvari i u Grčkoj već pokazuju i da je tamo ekstremna desnica već e, polako dolazi na snagu. A sada, prosite, gospođo Harms, nisam vas vidio i vi imate riječ. Žao mi je što sam zakasnila. ali pratila sam pozorno sva ova pitanja, pa mislim da bi trebali pitati i predstavnike komisije da objasne nama, ali i gospodinu Demirtašu, kako oni vide na to da su naši evropski veleposlanici se povukli i što to znači za obje strane. I za Turke i Kurde u Turskoj je to kao i za nas jedna vrlo zapravo jedna odluka koja je iznenađujuća. A hvala lijepa, ali mislim da komisija uopće nije ovdje zastupljena. Mislim da ih ne vidim. Možda bi to mogli na jednom odvojenom sastanku sa gospodinom Demirtešom riješiti. Gospodine Demirte, svi su kolege bile ljubazni, držali su se manje više vremena, pa vas lijepo molim da probate odgovoriti na sva pitanja, dati jedan sažetak svega ostalog, e, možda u nekakvih deset minuta, pogotovo ova pitanja u odnosu na terorizam, sigurnosnu situaciju, izbjeglice, kurdsko stanovništvo i tako dalje, reforme koje su potrebne u Turskoj, dakle puno, puno pitanja, izvolite. Hvala najljepša. Nadam se da ću uspjeti odgovoriti na sva postavljena pitanja u tako kratko vremena. Situacija na e, kurdskom prostoru je jako teška. 90. godina smo imali sličnu situaciju gdje smo imali otprilike 3000 e, sela koja su iz kojih su ljudi protjerani. Više od dva milijuna kurdskih ljudi su morali napustiti ova područja i krenuti ka zapadu. A sada oko 500 tisuća ljudi su e, interno raseljene osobe. I više na tim područjima nema kuća e, zbog vojnog djelovanja i bombardiranja, granatiranja, te kuće su potpuno uništene. E, ta sela su uništena i u nekim e, gradovima se čak i kažnjava e, kurdsko stanovništvo na koje se primjenjuje policijski sat. Moja kolegica Leila je zastupnica iz Šitnaka i ona je prije tri mjeseca bila tamo i sama se nije mogla slobodno kretati ulicama punih pet dana. U jednom drugom dijelu gdje imamo velik broj kurdskog stanovništva i dalje traju traje policijski sat. E, također se veoma često može osjetiti i čuti vojno djelovanje i ti ljudi jednostavno se ne mogu vratiti svojim kućama. Oni su kažnjeni, a to su e, civili, a znamo da je naša stranka dobila 95% glasova u tim područjima, no međutim situacija zaista nije obećavajuća. Mi moramo pomoći svim tim osobama da se vrate u svoje domove, moramo im pomoći da se zaustavi daljnje e, uništavanje svih ovih sela i naselja. No, znamo da je cilj e, da se svo to stanovništvo raseli u druge dijelove Turske kako ne bi bili koncentrirani na samo jednom dijelu i kako mi bismo dobili manji broj glasova na sljedećim izborima. To je ono što vlada želi postići. Kao što e, je Kati Piri e, rekla, E, mi jesmo u potpunosti protiv nasilja i protiv bilo kakvog terorističkog djelovanja, te se zaista kroz sve demokratske načine borimo protiv toga. To je ono što predlažemo i kurskom narodu. Mi smatramo da se e, oružje treba predati, da sukob se treba završiti i da se trebamo vratiti ponovno za stol i pregovarati. Rješenje se ne može naći kroz oružje niti kroz nasilje, već samo kroz pregovore. Prošlog tjedna sam rekao u jednom intervjuu da je smo u 12. mjesecu prošle godine posjetili sjeverni dio Iraka i razgovarali sa vođama PKK i tražili smo da se zaustavi oružani sukob. Mi smo tamo bili kako bismo poduzeli inicijativu i uvjerili vođe PKK e, da se do toga mora doći. Ministarstvo unutarnjih poslova je informirano o ovog našem odlasku i susretu, a glavna oporbena stranka je također bila informirana o tom posjetu. No, imali smo velikih poteškoća da dođemo do mjesta dogovora, tek E, nakon što smo zaista e, se borili da dođemo do tog područja, smo došli do e, mjesta na kojem je bio dogovoren sastanak. No, međutim, vrlo kratko nakon toga turska vojska je stigla tu i počela pucati, koristili su artiljerijsko oružje i bombe, a bili su prethodno informirani o našem prisustvu i o sastanku i o tome tko će biti na tom sastanku. Kada sam se vratio u Tursku, rekao sam da se obje stranke moraju vratiti za stol i pregovarati, da se treba pregovarati o samoopredjeljenju, E, i pozvali smo PKK na pregovore. Oni su odgovorili pozitivno i rekli su da su spremni vratiti se pregovorima. Mi smo rekli također da svi rovovi koji se nalaze oko zgrada se moraju zatrpati, da se barikade trebaju ukloniti i da se prava kurdskog naroda moraju poštovati. To je ono za što se mi borimo, ali za to nam nije potrebno oružje i to stalno govorimo. Pokrenuta je i istraga zbog navoda o izdaji. Predsjednik Republike me optužio za e, izdaju. A ministar unutarnjih poslova je također dao slične izjave. To je izravan napad na mene. Sve ono što smo do sad činili, mi se čini uzaludno. Vođe PKK su nam rekli, u redu, vi tražite od nas da ostavimo oružje, ali vidite vrlo dobro da se ne može ništa riješiti kroz pregovore. To nije problem nas, već je Erdoganov problem i njegove politike. Mi naravno nećemo odustati. Mi znamo da se oružani sukob treba zaustaviti, da PKK treba također zaustaviti terorističko djelovanje, a isto tako e, vlada treba promijeniti svoje djelovanje. Što mi možemo učiniti? U skoro svim sastancima koje imamo sa zastupnicima kažemo da parlament treba osnovati zajednički odbor koji će biti zadužen za nadgledanje mirovnog procesa u Turskoj. Svi klubovi zastupnika našeg parlamenta bi trebali biti imati jednog predstavnika u tom zajedničkom odboru koji bi bio zadužen samo za e, ponovno pokretanje tog mirovnog procesa e, ili kroz neko posredovanje ili kroz utjecaj na tursku vladu i PKK. Taj zajednički odbor bi e, trebao imati službenu dužnost jer je na Europskom parlamentu da poduzme inicijativu poboljšavanja između Europske unije i Turske. Stabilnost Turske utječe i na Europsku uniju. E, kao što e, od odbor Vijeća Europe dolazi u posjet Turskoj da provjeri uvjete u kojima se drže zatvorenici i Europski parlament može poduzeti određenu inicijativu. Kada je Davutoglu bio premijer, on je djelovao kao posrednik između organizacije Moro i Filipinaca i filipinske vlade kada je potpisan sporazum između Filipinaca i organizacije Moro, Davut Toglu je to potpisao kao posrednik. Europski parlament može poduzeti sličnu inicijativu i e, raditi na rješavanju ovog problema. To je jako bitno jer ćete na taj način ohrabriti sve one koje se zaista bore za mir u Turskoj. E, mnogi e, ljudi koji pozivaju na mir u Turskoj se kažnjavaju. A ako Europski parlament bude apelirao i pozivao na mir, to će možda e, potaći PKK da zaustavi sukob, a i na taj način ćemo i dovesti do ublažavanja Erdoganog Erdoganovog e, poziva na rat. Dakle, ovo je mogućnost za sve nas da se ponovno odpočne mirovni proces. Tu Europski parlament može igrati ogromnu ulogu, a to će također e, predstaviti mogućnost za dalje reforme u Turskoj. Mi moramo tražiti da Erdogan odustane od rata i sukoba. Moramo zaustaviti rat, zaustaviti sukobe E, i slomiti e, moć, umanjiti moć Erdogana. Ovo su e, pitanja koja su vrlo jednostavna. Možemo se zapitati zbog čega oni ne žele zaustaviti rat. Pa ja ne predstavljam PKK, ali možemo, ili vi kao parlament i možete dati preporuke koje će možda uzeti za ozbiljno. Mi znamo da bez rješavanja situacije u Turskoj ne možemo uspostaviti mir na cijelom Bliskom istoku. Također što se tiče sporazuma o readmisiji, ako je Turska nestabilna zemlja, izbjeglice će nastaviti bježati iz Turske. Erdogan koristi izbjegličku krizu kao polugu u pregovorima sa Europskom unijom i na određeni način Erdogan pokušava e, rasplinuti e, kurdsko stanovništvo. Mi u Turskoj, mi imamo jako velik broj izbjeglica, a znamo da velik broj izbjeglica će ostati u Turskoj. Mi imamo jako E, usko povezane e, odnose sa mnogim zemljama iz kojih dolaze izbjeglice, uključujući i Siriju i sve to su e, narodi sa kojima se mi možemo slagati i zajedno živjeti. Ali izbjeglice predstavljaju velik gospodarski teret za Tursku i Naravno, na njima, izbjeglicama, je da odluče hoće li ostati kasnije u Turskoj ili se vratiti u svoju zemlju. E, možda mogu zatražiti i državljanstvo. Govorim o sirijskim izbjeglicama i to je također moguće. E, to ne bi predstavljalo nikakvu katastrofu za Tursku. Mi smo iz Sirije dobili oko 300 tisuća kurdskih E, izbjeglica, svi su ih dobro prihvatili, ali i mnogi od njih su se već počeli vraćati u sjeverne dijelove Sirije, neki su čak otišli i u Europu. Kako bi se oni mogli vratiti u zemlju iz koje su došli, mora se ponovno uspostaviti mir u Siriji. Ankara tu, odnosno Turska mora podržavati mirovni proces. Ankara ne može podupirati ISIL, Boko Haram, Al-Nusru ili slične organizacije. Takva podrška možda nije tako eksplicitna kao što je bila u prošlosti od strane turske vlaste, ali postoje organizacije E, u Siriji koje uživaju e, neizravnu potporu turske vlade. Znamo da se koriste zrakoplovi turske Turske da bi se prebacilo oružje u Siriju i na novinar koji je izvještavao od tome je uhićen. Kada govorimo o mirovnom procesu, ne smijemo zaboraviti da se mora riješiti kursko pitanje u Turskoj, da se mora primijeniti ugovor o readmisiji i da će sve to dovesti do veće stabilnosti u Siriji. U Turskoj mi nismo slabi, ne nedostaju nam sredstva, ali Erdogan E, ne smije ostati na vlasti u Turskoj. On je privremeni vođa koji je svoj vlast dobio silom i on zbog toga promovira sukobi. Mi imamo problema u Turskoj naravno sa manjinama, e, kurdi se suočavaju s problemima i tako dalje, ali e, mi smo skup naroda koji želi održati dobre odnose sa Europskom unijom, a što se tiče kritika upućenim Erdoganu morate biti hrabri jer Erdogan treba Europu, ne treba Europa Erdogana, ali Erdogan treba Europu jer 60 ili 70% turskog stanovništva i dalje e, želi pridružiti se Europskoj uniji. Imam još neka pitanja koja sam dobio glede situacije Lejle Zane. U svim pristupnim prigovorima Europske unije se treba otvoriti to pitanje i mora se tražiti oslobađanje jer je to put ka demokraciji. Treba će još neko vrijeme da se e, riješi ovo pitanje naših zastupnika jer treba prvo doći do sudskog postupka, do presude i tako dalje, a poslije možemo se obratiti žalbenom sudu. Ako budu naši zastupnici otpušteni iz parlamenta, onda će se morati održati interni e, izbori. AKP će vjerojatno dobiti većinu. Ako izmijenite zakon o borbi protiv terorizma, nećete riješiti sve probleme, jer mi u našem e, kaznenom zakonu također imamo određena ograničenja, kao što su, na primjer, odredbe protiv slobode govora, slobode izražavanja i tako dalje. Dakle, to su odredbe koje se moraju ukinuti. I dalje imamo nadu, jer ponekad u najgore vrijeme se E, sunce ipak pojavi. Tako da i u ovoj pesimističnoj situaciji moramo zadržati nadu. Hvala. Thank Hvala lijepa, gospodine. zaista ste bili jako puno pitanja, cijenimo vaše doprinose. Mnoge naše analize su sada jasnije. Želimo vam puno sreće u vašim naporima jačanja vladavine prava u Turskoj. Evo i s time ćemo sad završiti naše sjedinje. Hvala prevoditeljima što su duže ostali.